tržno natjecanje. Od 1997. je dva puta revidirana i dopunjena ta direktiva, zadnji po 2008. A sada smo na početku novog zakonodavnog ciklusa u kojem komisija ponovno radi na tim dosjejima. Osim toga, 2018. izdana je uredba o prekograničnim uslugama dostave e, paketa pošte i tako dalje. Poštanski e, sektor je vrlo bitan za europsku ekonomiju. On zapravo generira više od 80 milijardi eura u godišnje u prihodima, što znači više od dviju recimo e, BDP-a dviju e, država Baltičkih republika i zapošljava više ljudi nego što Hrvatska ima stanovnika i ima jedan godišnji rast od 2,4% stalno. Međutim, prolazi kroz veliku transformaciju zbog digitalizacije. S jedne strane, kako ljudi i poduzeća sve više komuniciraju digitalno, vidimo da se povećava i broj e, dopisa i pisama i pošiljki svake godine. S druge strane se i e-trgovina e, uvećava i raste i prema tome ljudi sve više kupuju online i sve više paketa stiže. To se naravno odrazilo i na kompletno tržišno natjecanje. Mi smo vidjeli u našem studiji da su glavni operatori poštanske u, u, svim zemljama članicama zapravo nasljednici onih tradicionalnih pošta još uvijek najvažniji za dostavu pisama i pošiljke. Prema tome, ali e, oni su izgubili on puno toga što je otišlo na e-mail i što se radi elektronskom dostavom pojsama kao i elektronskim plaćanjem računa. Međutim, oni danas e, se natječu oko onih unosnih segmenata svog poslovanja sa drugim e, natjecateljima na tržištu. Naravno, vidimo da se u, ove, u zadnjih godinah tradicionalne usluge su se smanjile ali na kraju da vidimo koji je još i utjecaj na ekologiju na okoliš. Naime, zbog e, sve više se paketa dostavlja, a sve manje e, dopisa i pisama. Prema tome sve gori gori ovaj, utjecaj na okoliš, zato što jedan paket proizvodi 12 puta više loših CO2 emisija nego jedno pismo kod dostave. Međutim, to nije na sada još uzimato, nije se o tome razmišljalo. Prema tome, moramo gledati i na taj direktne posljedice, ali i na indirektne posljedice takvih dostavi pošiljke. Prema tome, e, može se čak dogoditi u indirektnim posljedicama da se uveća emisija CO2 jer recimo poštanski paket dolazi u nekakvu ispostavu pošte kamo e, sam primatelj pošiljke svojim autom dolazi i dakle dodatno zagađuje okoliš po taj paket. Ali nastavit će moj kolega dalje. Dame i gospodo, ono što treba naglasiti u našoj studiji da se kompletna poštanska industrija suočava sa puno, puno izazova, ali naravno to je i e, ugrožavanje ekologije, što opet s druge strane onda prijeti samom poštanskom uslugama. I nije riječ samo o financijskim interesima poduzeća, nego recimo E, ako bi se poštanske usluge ugrozile i ne bi više postojale, onda ne bi samo radna mjesta i ljudi izgubili i bili ugroženi zato što nemaju više posla, nego i najosjetljiviji u društvu jer im se ne bi mogla dostavljati pošta. Međutim, ta problematika vrlo je složena zato što ne uključuje samo regulacijski okvir za poštanske usluge, nego i zato što je to povezano i sa drugim zakonodavnim područjima primjerice e, sa uredbom o PDV-u i drugim sličnim zakonima koji se na to primjenjuju i odnose. I mi smo naravno u našoj studiji se posebno pozabavili tim vezama. Postoje mogućnosti i šanse velike u tom sektoru, jer kao što znamo sve veća e-trgovina i porast e-trgovine do je omogućio poštanskim uslugama da opće ostanu u poslu i da dalje rade, iako su im se dostave pisama smanjile, zbog paketa oni funkcioniraju. Međutim, znamo da samo jedna šačica različitih poštanskih operatora nacionalnih uspijevaju zamijeniti svoj sve manji prihod u dostavi pisama sa sve većim prihodom iz dostave paketa zbog online trgovine. Tako da jedan dobar dio njih i dalje ostaje ugrožen. Još jedna velika šansa koja se poštama pruža je e, iskorištavanje mreže koju nacionalne poštanske operatori već imaju tradicionalno i posjeduju. U nekim zemljama se tu može dodatni prihod zaraditi. Neke zemlje su u tome jako, jako uspješne, kao recimo Francuska i Belgija, gdje poštanske e, poštanski operatori koriste svoju mrežu da bi puno, puno socijalnih usluga preko toga pružili i to povezuju ali mi znamo da je veliki interes drugih zemalja da vide kako ovi to uspješno rade i to preuzmu. Još jedna šansa koja se nudi i se odnosi na nove tehnologije koje se mogu recimo koristiti i koje bi mogle na temelju onog što pošte imaju tradicionalno razviti i novu vrstu usluga. Uglavnom to su sektori koji će odrediti, to su dakle elementi koji će odrediti budućnost poštanskih operatora. I treba svakako E, omogućiti pomoć poštanskim operatorima da iskoriste te svoje mogućnosti i šanse koje im se nude. Kad pogledamo po Evropskoj uniji vidimo da je e, u svim, kod svih poštanskih operatora i njihove egzistencije upravo pojam fleksibilnosti od ključne važnosti. U zemljama se naime vodi politička rasprava o tome koliko treba slobode poštanskim operatorima da, da mogu sami koristiti svoju mrežu, svoje usluge i ostalo, i da vas podsjetim, sama direktiva o poštanskim uslugama određuje neke minimalne zahtjeve za zemlje članice, primjerice kako često poštar mora otići do bilo kojeg domaćinstva svakog tjedna, ma kako ono bilo izolirano i daleko. I uglavnom to je zakonom regulirano kao pet dana. A u nekim zemljama čak nacionalni zakoni traže šest dana tjedno da mora i pošten, e, poštara koji ima pošiljke doći do tog i najudaljenijeg, najizoliranijeg domaćinstva. Dakle, to je recimo točka rasprave, da li pet ili šest dana. Još jedna točka o kojoj se raspravlja je općenito fleksibilnost kod pošte. Naime, mi smo vidjeli u zadnje vrijeme i tendenciju da se održivost univerzalnih općih servisa pošte e, stavi kao iznad svih ostalih kao prioritet svega, što ih naravno im donosi slabije, slabiju poziciju u tržišnom natjecanju. I to nas dovodi do naših preporuka. Naša glavna preporuka vama je da nikad ne zaboravite kako zemlje članice imaju različite potrebe zato što se raz, sa različitim situacijama nalaze. Povijesno gledano, poštanski monopol je bio glavna stvar koja je brinula sve na ovom dijelu tržišta. A kad bi to i dalje bio i ako je to i dalje slučaj u nekim zemljama da pošte imaju taj monopol, onda vas moramo kao ekonomisti podsjetiti da bi se svaka tržišna intervencija trebala fokusirati na to da se stvari dereguliraju u onom dijelu koje mogu, ovisno o Ustavu i zakonom što je predviđeno. A glavna stvar koja treba u svemu biti prioritet je zaista održivost tih poštanskih usluga i zato bi čitav zakonski okvir trebao dati dovoljno fleksibilnosti, omogućiti da se to uvijek aranžira i dakle prilagodi nacionalnim uvjetima u svakoj zemlji drugačijim, specifičnim. I na kraju vidimo da je komercijalna i operativna fleksibilnost e, kad kad nije dovoljna, a da se omogući fleksibilnost kod pružanja općih poštanskih usluga. I mislimo da u tim zemljama bi jasne propise o državnim subvencijama bile potrebne kako bi s jedne strane osigurale ispunjanje zakonsko-ustavnih obaveza i dostave pošte onim svim i najudaljenim domaćinstvama s drugim stvarima, a na drugoj strani da bi dereguliralo ovaj dio monopola kojeg su imale pošte na tržištu to je bio onaj moj zapravo e, dodatak sa glavnom preporukom iz naše studije. Hvala lijepo gospodo Čepikis i Fačino. A sada prelazimo na prvu rundu izjašnjavanja i pitanja. Prvo imaju naši koordinatori riječ. Čak i ako gospodin Marinesko nije tu, mislim da će gospodin Ferber uzeti riječ. Dobro, dakle gospodine Ferber vi imate riječ. Hvala lijepo i hvala našim gostima koji su ovu studiju izradili. Sad ste me podsjetili na moje mladalačke zapravo grijehe, jer ja sam bio, vidite, još nekad davno u ovom parlamentu izvjestitelj za prvu, pa onda drugu i treću direktivu o poštanskim uslugama. Ali sad moji komentari ne znam da li sam onda to dobro napravio, a ne znam i da li sam sad dovoljno e, pažljivo proučio ovu studiju. Ali dakle da kažem koja je naša bila intencija svojedobno sa tim direktivama da dobijemo nešto što nismo uspjeli, a to je da napravimo jedno harmonizirano unutarnje jedinstveno tržište i za poštanske usluge. Ali to nismo uspjeli. Danas imamo zapravo još jače izolirane, odvojena, zasebna, nacionalna tržišta kod poštanskih usluga puno jače, puno više odvojena nego što su onda bila. I to je zapravo bitna stvar koja je i u vašoj vašem e, studiji došlo do izražaja. Naime, zemlje imaju u svojem nacionalnom zakonodavstvu tako regulirane pošte da su potpuno disharmonirane i nemamo nikakvu povezano unutarnje tržište poštansko. I to dovedi do toga da imamo recimo različite cijene e, e, primjerice unutar Evropske unije potpuno različite i puno veće su razlike nego što su to nekad bile. Recimo kod ovih prekograničnih usluga koje znaju, koje su naravno puno skuplje nego unutar e, granice, unutar države, ali ovisno opet o državi. I s time moje pitanje, kad ćemo doći do jednog unutarnjeg tržišta, a ne da imamo 28, odnosno od 1. veljače 27 pojedinačnih izoliranih nacionalnih poštanskih tržišta. A drugo vi govorite o ovoj univerzalnoj obvezi pružanja univerzalnih usluga. Kad pogledamo univerzalne usluge na evropskoj razini, onda vidimo da je to jako zapravo mala obveza. Da imamo mm, uglavnom zahtjev da se pet dana u tjednu može dostaviti pošta i to bi bilo to. Sve ostalo su nacionalni dodatni zahtjevi. Primjerice u Njemačkoj, mojoj domovini, je regulirano sve, čak i to koliko daleko smije poštanski sandučić udaljen od stanovnika i stanovništva. Ne smije dakle poštanski sandučić za ubacivanje pošte nikad biti dalje od dva kilometra od svakog kojih stanovnika zemlje. Dakle, nigdje ne smije biti dalje. Primjerice. Ali vidite, šta je od toga, od tih usluga, od općeg interesa i preneseno kao obaveza na poštu? jer e, tim prijenosom se upravo onda pošti daje monopol. Jer država jedan dio tog svog suvereniteta prenosi u ovoj situaciji na poštu i time im zacementira njihov monopol. Primjerice, u nekim zemljama još uvijek se održava tradicija da pošta isplaćuje nosi mirovine. Primjerice. I to je opet ono što im je država dala. I naravno, takve stvari otežavaju situaciju bilo kojoj konkurenciji da uđu u takvo tržište, jer e, time mi jamčimo tržišni monopol. Međutim, to i ni dalje zapravo šta god bilo, ostaje naša obaveza na pružanje univerzalnih usluga. I sad dolazimo do onog da se pošta koncentrira upravo na ono što je, a to je da pruža poštanske usluge. I vi ste s pravom u svom trećem području ukazali na to. Mi smo već u prvoj direktivi to vidjeli i u onoj zelenoj knjizi koja je napravljena krajem 80. godina da se područje dostave paketa uglavnom liberaliziralo i danas je ostalo uglavnom liberalizirano. Mi je tu nešto zakona u međuvremenu doneseno, ali je e, pogotovo ono što se odnosilo na to da imamo jednu kompletnu transparentnost cijena kod prekograničnih pošiljke i dostave paketa ali taj e, dostava paketa je napravila, iz toga se razvilo čitavo jedno svoje podtržište. Međutim, pitanje je koliko je to pozitivno ili negativno pogotovo u vašem e, prikazu i u vašoj studiji i po vašim preporukama. Vidimo da ste vi govorili o tome da u svojim preporukama da se trebaju kompletno nadzirati i regulirati sve vrste državnih potpora bilo kojim poštanskom uslugama u bilo kojem dijelu Europe. Tako da mi nije jasno je li to kod vas pozitivno ili negativno. Recimo, kod e, vi, koliko vidim, vi želite spriječiti da se ova monopolna situacija pošte koja je postojala i koja je u nekim zemljama još uvijek nastavlja stavljena, ne prenosi na druga područja djelatnosti. Ali mi nije jasno kud vi hoćete, da li da se vratimo kompletnom monopolu ili, kao što je to moje mišljenje, da idemo na maksimalnu deregulaciju i dođemo na jednog jedinstvenog, integriranog zajedničkog unutarnjeg tržišta za sve poštanske usluge, uključujući dostavu paketa. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Ferber i hvala na ovom e, malom satu povijesti. E, sada ću za klub SED dati riječ gospodinu Danielsonu i onda za Renju Dominiku Rikeu. Hvala što ste mi dali riječ i hvala na dobrim izlaganjima. Naglasili ste mnoge zanimljive aspekte i ja bih se možda osvrnuo na te stvari iz malo drugačijeg ugla. Vidjela sam, sam to u vašem izvješću, ali niste o tome govorili. Govorite o digitalizaciji i sve većoj e, trgovini. Traži se da se dakle dostavljaju paketi djelomično u Europskoj uniji. Međutim, konkurencija je dobra, ponekad je dobra za potrošače, ali na uštrb e, djelatnika. Naprimjer, u mojoj zemlji državna e, tvrtka koja pruža usluga koristi druge e, takve tvrtke za pružanje usluga. Ono što je za mene i socijaliste i demokrate važno je da se radnicima u tom sektoru E, omoguće dobri uvjeti rada. Dakle, konkurentnost je dobra i tržišno natjecanje, ali da ne ide na uštrb prava radnika. Niste pročitali, e, pročitali baš cijelo izvješće, ali govorite o različitim modelima, recimo model koji koristi Amazon. Na koji način to treba regulirati i što vi mislite kako bismo mi kao političari E, mogli e, nešto učiniti, a to reguliramo na europskoj razini. I dakle, malo šire gledano, kako bi bio vaš konkretan prijedlog za nas koji donosimo odluke u Europskom parlamentu i e, donosimo politike? Hvala gospodine Danielson, sad ću ja reći riječ dvije. Ja sam iz Njemačke i u ruralnim područjima u Njemačkoj očekuje se da poštar prođe svakog dana. Ljudi se pitaju dolaze li poštari svakog dana. I stoga se pitam za slučaj da nemamo monopol, nego da imamo veću konkurenciju na tržištu, ne bi li onda poštanska usluga bila bolja? ruralna područja u Njemačkoj, osim toga možda ne gledaju tako ruralno kao u nekim drugim državama. Kakva je situacija u drugim državama i e, da li e, poštanske usluge e, se pružaju svugdje pet dana u tjednu ili čak možda šest dana Dakle, kako je to regulirano, je li pošta monopol i što bi se dogodilo ako stanemo na kraj tom e, monopolu i tom pravilu da pošta mora dolaziti svakog dana, a sad pojim su zelene. Hvala lijepa. Zahvaljujem također i autorima ovog izvještaja e, na e, dobrom izvještaju. Pošta pruža različite usluge, dakle ne radi se samo o isporuci. Pošta je također i socijalna usluga. Za mnoge starije osobe u ruralnim područjima znamo da je e, poštanska usluga, da su poštanske usluge nešto što ih povezuje s državom i želimo da se to nastavi. Govorite također o tome kako poštanske usluge utječu na okoliš. A puno izazova e, i problema možemo imati s obzirom na to da se sve to više usluga pruža putem interneta. A e, isto tako kada se šalju paketi, to ima puno lošeg utjecaja na okoliš jer i najmanja stvar se pakuje u velike pakete. U e, državi postoje različite usluge transporta poštanske usluge s jedne strane, postoje školski autobusi, sanitarna vozila za odlazak u bolnicu, a tu je naravno i javni prevoz. Jeste li se pozabavili pitanjima pitanje mogućih sinergija među tim različitim vrstama transporta? Jer u nekim zemljama se pruža, na primjer, kombinirano i poštanska usluga i, e, um, i prijevoz putnika. Što nije samo dobro za okoliš, već je to dobro za ruralne sredine koje su posljednjih godina i kako bile e, svjedoci smanjivanja javnih usluga. U svakom slučaju hvala na ovom izvješćaju jer se poštanske usluge jako mijenjaju i pošte moraju biti inovativne da bi opstale. A mi moramo nešto napraviti kako bi država i dalje mogla pružati tako važne javne usluge. Hvala gospodine K. Ne, e, sada će riječ dobiti gospođa Lešantu. Hvala. Dragi kolege, dobar dan. Ono zašto se javljam za riječ je da postavim koliko su poštanske usluge važne u Europi. Trebamo zato uzeti u obzir dva važna elementa. Prvi to je ekonomska težina sektora, a drugo funkcija koja se daje univerzalnim poštanskim uslugama koje definira europska direktiva, pružanje kvalitetnih usluga koje se stalno pružaju na svim mjestima na teritoriju na, uz pristupačne cijene za sve korisnike. Što se tiče težine u ekonomskom smislu, poštanske usluge predstavljaju 62 milijarde eura i, zapošljavaju 1,7 milijuna djelatnika. Kada vidimo te statističke podatke, vidimo zašto se neke američke tvrtke toliko interesiraju za poštanske usluge. Za poštanske usluge, za američke tvrtke radi se o vrlo primamljivom e, tržištu koje bi trebalo otvoriti za tržišno natjecanje. No ne smijemo zanemariti potrebu da to bude javna usluga. Tražimo da, odnosno postoji mogućnost ne samo poštanskih usluga, nego pristup bankarskim uslugama i to je vrlo važno budući da se radi na cijelom teritoriju da se smanje razlike između urbanih sredina, periferija i ruralnih sredina. Dakle, sama socijalna funkcija je zaista nužna, a poštanske usluge su nužne, međutim nisu rentabilne i privatne tvrtke nikada neće prihvatiti te vrste troškova. Hvala gospođo Lešonte. A sada gospodin Rusto za ako se želite javiti za riječ. Ne. Gospođa Dali Megue. Hvala lijepa i hvala onima koji su radili na ovoj studiji. E, čuli smo izvrsten sažetak e, problema pred izazovima pred kojima se nalazi poštanska e, usluga. E, kod nas u, Jurs, u Irskoj imali smo puno e, ljudi koji su se e, digli na noge kako bi se zalagali za to da se zadrže poštanske usluge. Jer recimo isplata mirovina na taj način je vrlo značajna za ruralne sredine u eh, Europi racionalizacija i restrukturiranja modela univerzalnih pružatelja usluga eh, rezultirala je smanjenim brojem radnih mjesta. Jako se postakla eh, lošije uvjete rada, dakle manje zaposlenih ljudi, lošije plaćeni uz veliku konkurenciju konkurenata koje lošije e, plaćaju i djeluju stvari e, koje moramo budno pratiti. Ali to je nešto što je bilo zapravo negativno posvuda u Europi. E, socijalni model univerzalnog pružanja usluga je pomalo nestaje gdje ljudi moraju stalno biti dežurni, rade na ugovor i u cijelom tom kontekstu baš kao i drugi kolege pitamo se trebamo dakle braniti cijelo to područje jer danja liberalizacija samo će pogoršati situaciju. Također nužno je da kada gledamo direktivu da se pozabavimo tim socijalnim aspektom. Međutim, vi se niste toliko njime bavili. Ne bi li vaša preporuka za fleksibilnost na nacionalnoj razini rezultirala zapravo u tome da će e, se e, konkurencija zapravo svesti na minimalno pružanje usluga? A treba također povezati to i s utjecajem na okoliš. E, bilo bi zanimljivo da komentirate to. Hvala, a sada posljednja osoba koja se javlja za riječ, to je gospođa Garcija Munjos, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju i hvala na ovoj prezentaciji i čestitke na studiji. I e, studija je uzela u obzir i socijalni učinak ovih politika i e, održivost samog sektora uz fleksibilnost koja je spomenuta. Ovo je sektor u kojem se mora imati na umu i one najosjetljivije i najizloženije u ruralnim zonama kao i e, starije osobe e, i upravo zato recimo ja dolazim iz vrlo malog mjesta i e, važno je imati na umu i uzeti u obzir i socijalne i ekonomske uvjete pogotovo u depopuliranim e, dijelovima Europe gdje e, poštar ne donosi samo poštu, nego i mogućnost recimo e, promicanja raznih proizvoda, kupnju e, e, željezničkih karata i tako dalje. Sve se to može realizirati u ruralnim dijelovima putem poštanskih usluga. I upravo zato treba i priznati napore koje poštanske službe čine čini mi se iznimno pozitivno da se ovo e, uzima u obzir budući da se e, puno govori i o e, prijenosu pošiljki i dostavi paketa i to je dio ovog sektora koji naravno daje i ostavlja određene tragove na okolišu E, i upravo zato treba paziti na e, ekološke aspekte i održivu mobilnost. Hvala. Thank you, Ms. E, Hvala, gospođo Garcia Munoz. A sada će naši gosti dobiti priliku da odgovore na sva pitanja koji su postavili zastupnici. Tko se želi prvi javiti za riječ? Izaberite. Gospodin Čepekis. Hvala, ovo su bila izvrsna pitanja. E, pokušat ću sažeti ta pitanja i nekako ih svesti na, jedan, na zajedničke elemente. Da, radi se o uslugama od općeg ekonomskog interesa, a s druge strane važno je, važan je utjecaj bilo kakvih e, tržišnog natjecanja, a postoje načini da se e, takav negativni e, utjecaj ispravi jer on brine. Međutim, istovremeno e, promjene bi mogle omogućiti revitalizaciju mreže što bi bilo dobro jer se poštanska usluga urušava i poštanske usluge postaju sve skuplje po jedinici, a istovremeno ne mogu se tisati cijene jer s jedne strane ne bi bile više priuštive usluge, a s druge strane zbog digitalnih usluga e, mnogo toga ne omogućuje operaterima da sami određuju cijene. Tu se također javlja i pitanje trebali još više regulirati ili pak ukinuti svu vrstu regulative. Dakle, to je vezano za ciljeve politika. Kakva je svrha da se uopće e, donose propisi u tom smislu? Pitanje E, je teško, međutim, važno je stoga razmotriti kako funkcionira tržište u stvarnosti. U ruralnim područjima gotovo i nema konkurencije za poštanske usluge, za pisma. Iako postoji mogućnost da privatna poduzeća uđu na tržište, međutim, sam promet nije dovoljno velik da bi njih e, se zato zainteresiralo. E, to je možda jedan problem tržišta. Nismo dovoljno to istraživali, međutim vidjeli smo e, taj, učili smo taj pokazatelj. S druge strane, neki propisi koji su doneseni prije dosta vremena i prije digitalizacije e, bi se trebali preispitati i vidjeti služe li i dalje svrsi. U našoj studiji rekli smo trebate razmotriti gdje postoje manjkavosti na tržištu i gdje bi se intervencijom moglo to izmijeniti. A što se tiče socijalnih aspekata, one naravno predstavljaju e, problem i brinu na mnogo platformi primjerice oko Božića u velikom broju država e, mnogi su izrazili zabrinutost, a čak su i štrajkali. U Finskoj je dugi e, štrajk pošte doveo do smjena u ministarstvu. Prema tome pokazao se važnim. Postoji naravno mogući e, problem da se svi e, natječu za minimalno usluge. Ali treba stvoriti jednake uvjete za sve. Međutim, različiti e, dakle, operateri moraju se podvrći istim pravilima i e, to e, može dovesti do takve konferencije na tržištu. E, sve to treba proučiti, treba vidjeti kakve se licence smiju izdavati kako bi se zajamčio minimalni standard pružanja usluga. Hvala vam lijepa. Imamo vremena, dakle, e, i dovoljno za jednu kratku pauzu, a e, krećemo u 10 e, sati s predstavnicima Hrvatskog predsjedništva i imamo u gostima dva državna tajnika s kojima ćemo razgovarati. U 10 sati počinjemo Hvala. mm Gospođe i gospodo, zauzmite mjesto, molim vas. Poštovane kolege, započet ću s drugim dijelom našeg jutrošnjeg sastanka, te pozdravljam predstavnike Hrvatskog predsjedništva vijećem, danas zastupljene po gospodinu Josipu Bilaveru, državnom tajniku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i e, gospodina Frano e, Matušića, državnog tajnika u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske. Pozdravljamo vas u odboru TRAN Europskog parlamenta. Kao što znate, Hrvatsko je predstavništvo e, na plenarnom zasjedanju prošlog tjedna predstavilo svoje prioritete, te ćemo o tim prioritetima moći detaljnije razgovarati za područja u našoj nadležnosti, a to su promet i turizam. Hrvatsko predsjedništvo će se fokusirati na nastavak razvoja jedinstvenog prometnog područja u Europi, održivom e, pomorstvu i e, razvoju e, prometnog sektora. Iznimno mi je drago što Hrvatsko predsjedništvo težište stavlja na turizam koji postaje sve važniji i za ovaj odbor i doista bismo željeli na sustavniji način rješavati izazove e, koji dolaze u tom sektoru na europskoj razini. Prvo ću dati e, riječ državnom tajniku. E, svaki državni tajnik imat će deset minuta. E, zatim ćemo čuti koordinatore e, i njihova pitanja te odgovore državnih tajnika, te ćemo potom dati riječ drugim članovima odbora. Prvo, gospodin Bilaver, koji će sada uzeti riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa i dobro jutro svima, gospodine potpredsjedniče odbora, članovi odbora, članovi Europskog parlamenta. Doista mi je čast što vam mogu predstaviti program našeg predsjedanja u e, sektoru prometa. Ja sam državni tajnik Josip Bilaver u Ministarstvu e, mora, prometa i infrastrukture i moja prezentacija i prezentacija prioriteta je u, na hrvatskom, pa ću sad nastaviti na hrvatskom ovu prezentaciju. Hrvatsko predsjedništvo dolazi u vrijeme velikih izazova za Uniju na početku novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa. Naš program predsjedništva temelji se na četiri glavna prioriteta: Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i utjecajna Europa. Za pitanja relevantna za ovaj odbor odgovarajući prioritet hrvatskog predsjedništva je prioritet Europa koja povezuje u kojem će hrvatsko predsjedništvo staviti naglasak na poticanje politika koje jačaju infrastrukturnu povezanost Unije. Sada ću se osvrnuti na prioritete hrvatskog predsjedništva na području prometa. Dva glavna prioriteta hrvatskog predsjedništva u prometu bit će poboljšanje i dovršetak transeuropske prometne mreže te konkurentan i održiv sektor brodarstva. Što se tiče pojedinih prometnih područja prvo bih vam želio predstaviti područje prioriteta u području intermodalnog prometa. Na prvom mjestu tu je Smart TNT uredba i naš glavni prioritet u intermodalnoj radnoj skupini bit će prijedlog Smart TNT-a odnosno pojednostavljenje mjera za unapređenje realizacije transeuropske prometne mreže TNT-a. Za ovaj prijedlog kao što znate Vijeće je već postiglo opći pristup 2. prosinca 2019. godine stoga smo spremni započeti pregovore sa Parlamentom što je prije moguće te usvojiti dogovor. Razgovori o točnim datumima trijaloga s Europskim parlamentom još su uvijek u tijeku, a naš je cilj završiti pregovore za vrijeme našeg predsjedanja. Drugo je CEF instrument za povezivanje Europe. To je dosje koji je od vrlo velike važnosti za hrvatsko predsjedanje zbog njegove direktne veze sa višegodišnjim financijskim okvirom. U ovom se dosjeu također raspravlja u odboru ITRE, no ipak bi ga danas i ovdje želio spomenuti jer je on od vitalnog značaja za buduća ulaganja u mrežu tnt a u sljedećem programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Naravno, vidimo važnost cefa ne samo za promet, odnosno transport, već i za energetske i digitalne dijelove koji su presudni za sinergiju efikasnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije. Za ovaj, ovaj važan dosije pozdravljamo činjenicu da je zajednički dogovor postignut s Europskim parlamentom u veljači 2019. godine za vrijeme rumunjskog predsjedanja. Čim pregovore o višegodišnjem financijskom okviru budu savršeni vijeće će biti spremno vrlo brzo dovršiti ovaj dosje. Što se tiče direktive o kombiniranom prijevozu, hrvatsko je predsjedništvo bilo spremno nastaviti s radom na ovom dosjeu, ali naše razumijevanje oko najnovijih zbivanja vezano za Green Deal je da će komisija povući ovaj dosje i kako je najavljeno u dodatku Green Deala te ćemo naknadno o njemu raspravljati. Najvažniji prioriteti u području kopnenog prometa i zapravo glavni prioritet za naše predsjedanje predstavlja dosije o pravima putnika u željezničkom prometu. U podizanju razine zadovoljstva krajnjih korisnika vidimo mogućnost za promoviranje većeg korištenja ovog načina prijevoza koji je i ekološki prihvatljiv. Za ovaj je dosje Vijeće već donijelo opći pristup na sastanku u prosincu 2019. godine, stoga smo mi spremni započeti pregovore sa Parlamentom. Konkretno prvi trijalog je već dogovoren za 28. siječnja, a mi ćemo dati sve od sebe da bi dogovor između dviju institucija bio postignut za vrijeme našeg predsjedanja. Pregovori o socijalnom i tržišnom stupu prvog paketa za mobilnost završeni su 11. prosinca te je postignut privremeni sporazum između institucija. Koreper je ponudio i potvrdio privremeni sporazum, a očekuje se da će ovaj odbor to učiniti danas. Hrvatsko predsjedništvo iščekuje zaključivanje i konačno usvajanje tri dosija na proljeće. Nažalost, kao što vam je poznato Vijeće nije uspjelo usuglašiti stajalište o prijedlogu o eurovinjeti u prosincu, a s obzirom na ovu činjenicu tijeku su konzultacije između država članica kako bi se utvrdio najbolji način za nastavak rada na ovom prijedlogu. Vezano uz dosije o unajmljenim vozilima Vijeće još nije potvrdilo opći pristup, stoga prije usuglašavanja teksta ovog prijedloga države članica su željele vidjeti ishod povezanog prijedloga o pristupu djelatnosti i tržištu koji jača zahtjeve za informacije koje je potrebno unijeti u nacionalne registre. S obzirom da je ovo jačanje postignuto planiramo dovršiti rad na ovom dosjeu za vrijeme našeg predsjedanja. Rasprava na radnim tijelima vijeća nastavljena je već od početka siječnja. Sada prelazimo na zračni promet. Što se tiče zračnog prometa, dosje o pravima putnika u zračnom prometu blokiran je već nekoliko godina. Tijekom finskog predsjedanja ponovno su pokrenuti koraci s ciljem aktiviranja država članica oko ove teme, što ćemo nastaviti i tijekom hrvatskog predsjedanja. U obzir ćemo uzeti studiju o trenutnom statusu prava putnika u zračnom prometu koji je objavila komisija te ćemo ju koristiti kao osnovu u našem radu u Vijeću s ciljem postizanja kompromisa. Svjesni smo i političke važnosti ovog prijedloga te ćemo težiti postizanju općeg pristupa do kraja našeg razdoblja, našeg predsjedanja. Težimo jednostavnim i balansiranim odredbama. Što se tiče prijedloga komisije za Single European Sky Plus on on datira od lipnja 2013. godine. Od tada su se okolnosti u zračnom prometu promijenile što potvrđuje i izvješće grupe mudraca. Dodatno, u međuvremenu je usvojena i EASA uredba. Na Vijeću ministara u prosincu 2018. godine od komisije je zatraženo da preispita u kojem se opsegu potrebne promjene postojećeg prijedloga. Komisija namjerava predstaviti izmijenjeni prijedlog do proljeća ove godine. Moramo djelovati promptno s ciljem smanjenja zagušenja u zračnom prometu i emisija štetnih plinova i stoga će rad na izmijenjenom prijedlogu biti prioritet hrvatskog predsjedništva. Svjesni smo da postoji mnogo problema u ovom dosjeu, ali za vrijeme našeg predsjedanja zaista ćemo dati sve od sebe da riješimo i ovaj problem i da se napravi veliki napredak. Međutim, iako će radna skupina za zračni promet intenzivno raditi na izmijenjenom predlogu, točan vremenski okvir za međuinstitucionalne korake u ovom trenutku nije poznat, budući da se s radom ne može započeti prije zaprimanja izmijenjenog prijedloga. S ciljem nastavka rada na reformi na ovu temu također planiramo raspravu na Europskom samitu za zračni promet u ožujku u Dubrovniku. Ja vas i ovim putem sve zainteresirane pozivam da prisustujete tom samitu. Dodatno, hrvatsko predsjedništvo će poduzeti sve potrebne radnje oko sklapanja sporazuma o zračnom prometu s trećim državama, posebno oko onih koje su već neko vrijeme na čekanju. Također ćemo se posvetiti aktivnostima oko pripreme za Vijeće kao. Sada prelazimo na pomorski promet. Vezano za pomorstvo koje je i ujedno jedan od naših glavnih prioriteta pripremamo ministarsku deklaraciju na temu zaštite okoliša, pomoraca, daljnje digitalizacije, financiranja inovacija te konkurentnosti pomorskog sektora. Deklaraciju vidimo kao priliku za države članice da izraze svoje mišljenje o budućnosti pomorskog sektora, a posebice imajući na umu Green Deal, novu prometnu strategiju koju priprema komisija te početak novog zakonodavnog ciklusa. Kako bismo naglasili važnost sektora pomorstva organizirat ćemo neformalno vijeće ministara 10. i 11. ožujka u Opatiji tijekom kojeg planiramo održati panel rasprave dionika o gore navedenim temama kao i ministarsku debatu te potpisivanje deklaracije. Nadamo se deklaraciju pretvoriti u zaključke vijeća, a koji će biti potvrđeni tijekom vijeća u lipnju. Uz već navedeno koncentrirat ćemo se na nastavak rada na AMO razini, a u cilju postizanja ciljeva inicijalne AMO strategije za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 50% do 2050. godine. Također, tijekom našeg predsjedanja planiramo i nekoliko važnih događanja. Možda jedan od najvećih događanja po broju sudionika će se održati u svibnju, to su TNT dani oni će se kao što rekoh održati 13. i 15. svibnja u Šibeniku i mi na tom događanju očekujemo preko 2000 sudionika. Kako je održiv i konkurentan sektor brodarstva prioritet predsjedništva organiziramo neformalno Vijeće ministara pomorstva u opati 11. ožujka na kojem će 10. ožujka, dakle dan prije biti održana i konferencija dionika. Teme koje bismo željeli obraditi su kao što sam već i prije spomenuo zaštita okoliša, pomorci, daljnja digitalizacija, financiranje inovacija i konkurentnost brodarskog sektora. Te konačno 29. i 30. ožujka organiziramo Europski zrakoplovni samit u Dubrovniku koju vidimo kao izvrsnu priliku za raspravu održivosti i kapacitetu u zračnom prometu u EU. So I'm look, it's my honor also to invite you on all Sa zadovoljstvom vas eh, pozivam na sve eh, ove, na sva ova događanja i rado ću eh, čuti i vaša pitanja. Tijekom e, našeg predsjedanja mi očekujemo dosta teškoća, izazova i e, problema, međutim vjerujemo da kroz dobru raspravu možemo iznaći dobra kompromisna rješenja. Hvala vam na pozornosti i vjerujem da će naše predsjedanje biti uspješno. Hvala. Hvala lijepa gospodine Bilaver. E, uvjeren sam uz sve ove što ste nam sada izložili da ćete puno raditi da iznačete kompromise. A sada dajem riječ gospodinu Matušiću za sektor turizma. Hvala lijepa e, predsjedavajući, e, dragi članovi odbora za promet i turizam, dragi kolege i prijatelji. Danas mi je drago da s vama mogu razgovarati o prioritetima e, predsjedanja Hrvatske e, vijećem Europske unije na e, planu prometa i turizma. Kao što je kolega Bilaver već spomenuo, mi smo osmislili četiri stupa važna za naše predsjedništvo. To je Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, e, Europa koja je utjecajna i horizontalne priroda turizma je dakle povezuje turizam sa svim ovim stubovima. Jer turizam povezuje, on razvija e, zemlju i ima e, vez, pomaže prilikom e, zaštite odnosno sigurnosnog okruženja. Turizam je vrlo značajan, pridonosi gotovo 10% e, evropskom BDP-u te predstavlja gotovo 9% radnih mjesta. Na međunarodnom planu predstavlja 6% izvoza Europskoj uniji i 22% izvoza e, usluga. Na četvrtom je mjestu po pitanju izvoza nakon kemijske industrije, automobilske industrije i prehrambene industrije. E, turizam je važan i utječe na očuvanje e, kulturne i prirodne baštine, utječe na okoliš. Radi se o pitanjima koje su važna za sve naše zemlje i zato ih treba sustavno i treba sustavno pristupiti na europskoj razini. E, mi ćemo se zalagati za održiv turizam, naročito želimo raznovrsnost turističkih usluga i želimo postaći da se manje turistički razvijene sredine više razviju. Radit ćemo na sinergiji lokalnih sredina i smanjiti e, sezonski karakter turizma i radit ćemo na većoj digitalizaciji turističkog suzava, a također ćemo raditi na integrativnoj dimenziji e, turizma koji predstavlja kohezijski element i zato Hrvatska smatra da mora biti bolje zastupljen i na rezini Europe, europskih institucija. Radit ćemo e, na razvoju dakle, manje razvijenih turističkih sredina i tu ćemo naglasak staviti na mala i srednja poduzeća i na mikropoduzetništvo. Odgovorna djelovanja ublažit će negativne učinke turizma, a također će obogatiti i pružanje turističkih usluga. E, turizam je jedan održiv sektor koji je ekonomski održiv dugoročno. Ako se razvije na održiv način, e, daje dobrobit za lokalne zajednice jer je može se utjecati na socijalne aspekte i aspekte okoliša turističkih destinacija. Hrvatska će se nadalje založiti da se e, donese zajednički europski turistički brend koji će naglašavati visoku kvalitetu europskih turističkih destinacija i povećati kvalitetu europskog turizma i njegovih odredišta želimo da Europa i dalje predvodi u svjetskom turizmu, a također da uzme u obzir i pitanja okoliša, elementarnih nepogoda, i mi želimo jednostavno da Hrvatsku se, e, da se Europu prepozna kao turističku destinaciju koja je sigurna. To će biti naši glavni izazovi. Želimo da se e, turizam bolje prizna i na razini e, Europe i njegovih institucija. Moramo imati odgovarajući turistički razvoj da ostanemo prva turistička destinacija u svijetu predsjedatelju. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta zaključno mogu reći vezano za e, turizam potreban je gospodarski rast, ali mora biti ekološki održiv i e, moramo dakle raditi na ekološki održivoj i klimatski neutralnom turizmu za naše društvo. I na kraju dopustite još da kažem da mi je vrlo drago da sam danas u Europskom parlamentu jer sam od početka 2012. godine do sredine 2013. godine bio promatrač u Europskom parlamentu. E, bilo je to nakon što je Hrvatska završila predpristupne pregovore krajem 2011. godine i prije nego što je postala punopravna članica 2013. godine. E, vrlo mi je drago da sam ovdje, e, tada sam i onako pratio rad odbora TRAN. Hvala na pozornosti i e, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Uh, uh, Hvala vam lijepo na doprinosima, gospodo i sada počinjemo sa našim koordinatorima. Prvo gospodin Manus ime Pučana. Hvala lijepo. I e, hvala na prezentacijama. Što se tiče transporta, vidim da imate vrlo, vrlo težak program. I ja vam želim jako puno sreće u poduzimanju svih vaših aktivnosti koje su uključene u programu, taj jedan opsežan program. Što se tiče pametnog TNT-a, moram vam reći da pučani i naš e, izvjestitelj gospodin Dike daju jako potporu tome da dođemo do rješenja u tom dosjeu, ali ne podržavamo baš i poziciju vijeća. Vidimo da je tu jako puno zapravo izbrisano i smanjeno u čitavom tom dosjeu, pa vas apeliramo na vas da učinite nešto u kako bi se eh, naša želja realizirala i dovršili koridori. Što se tiče instrumenta za povezivanje Europe CEF, ja sam izvjestitelj baš za taj instrument za CEF i vidimo da su ostala još dva od tri velika pitanja otvorena glede rasporeda i raspodjele novca iz kohezijskih eh, fondova i to je zapravo prepušteno e, odluci o samom proračunu. Nadalje, nemojte biti previše optimistični glede tog dosjea, jer će se on vratiti još u parlament i tu će doći čitav niz amandmana. Mislim da će se na tome još puno, puno raditi u parlamentu. sad što se tiče prava putnika. Znam da sad radite na pravima putnika u željezničkom prometu, ali nemojte sada skretati pažnju, nemojte zanemarivati ni daljnja prava putnika u zračnom prometu. To je jedan isto vrlo, vrlo osjetljiv i težak dosje, ali tu ćete morati doći do jedne konačne odluke. Možda u vašem programu nisu obuhvaćeni i slotovi za zrakoplove, ali zračna industrija već dugo čeka da se to riješi. Sada se, dakle, jedinstveno evropsko nebo, drago mi da ste to spomenuli i da tu kanite puno napora uložiti, ali niste nam u detaljima rekli što točno kanite učiniti u tom dosjeu. A sad, glede turizma, vi radite i na VFO-u. Pa možda možete uvjeriti zemlje članice da u sljedećem VFO povećaju proračunsku liniju za turizam. To bi po ocjeni parlamenta bila dobra i korisna stvar. Hvala kolega Marinesku. A sada gospodin Danielson u ime socijaldemokrata. Hvala. I hvala obojci ministara što su nam prezentirali svoje prioritete za idućih šest mjeseci. Posebno mi je drago što smo čuli sve ono koliko ste ambiciozni u sektoru transporta. Nadam se da će većinu stvari realizirati do ljeta. Mi smo u parlamentu naravno u cijelosti svjesni važnosti tih dosija i pogotovo dovršetka mreže TNT-a. Mislimo da je to ključno važnosti za investicije, a bit će to isto tako jedna vrlo bitna stvar za naš e, obrambeni sektor koji se razvija, a je naravno pogotovo za klimu i klimatske ciljeve. A sad da se vratim na neke stvari koje ste rekli. Mi osobno kao i socijaldemokrati mislimo da je komisija e, prije povlačenje prijedloga za kombiniran prijevoz e, bila velika greška. Vi ćete naravno se pripremati za trijalog s parlamentom, iako i u kom slučaju i kako uspijete uvjeriti komisiju da promijeni mišljenje, bilo, mi bi bili više nego sretni u parlamentu da nastavimo onda pregovore o tom dosjeu, dakle kombiniranom prijevozu s vama do ljeta. Jer mislim da nije u redu da na to čekamo sad opet još dvije godine da dobijemo jedan ambiciozni projekt. Mislim da možete vi te ambicije sami još malo potaknuti kako bi do ljeta krenuli s parlamentom u e, pregovore o tom. Koliko sam shvatio, vi ćete i konačne pregovore o pravima putnika u željezničkom prometu pretvoriti u svoj prioritet. To je vrlo bitno jer moramo tu jaka evropska propisa harmonizirane donijeti. I pogotovo kod recimo prebacivanja i s jednog na drugi tip prevoza i zračne u, na, na željeznički promet i tako dalje. A evo sad smo došli do zračnog prometa i koliko smo shvatili, jedan od vaših prioriteta je da se upravo na tom području deblokiraju neki pregovori o nekim dosjeima koji su već nekoliko godina stopirani. A to bi bio visoki prioritet i nas u parlamentu, ali posebno socijaldemokrata. Jer e, mislimo da smo upravo u zračnom sektoru jako zaostali sa našim zakonodavnim radom. Ali možda bi nam mogli još i specifičnije objasniti kako mislite ponovno otvoriti te pregovore na tim e, dosjejima iz zračnog, sektora zračnog prometa i što očekujete, kao brzinom mislite da bi se tu kod tih dosjea moglo napredovati? Evo, nakon što sam to rekao, ja se radojem jednoj dobroj suradnji s vama idućih mjeseca, a inače slažem se s kolegom Marineskom e, glede turizma. Kad bi mogli povećati izdvajanje za turizam iz VFA, to bi naš parlament visoko cijenio i mislimo da bi to dobro bilo za njegovu održivost. Hvala u ime za, za Ljenjovce kolegica Nahtakal. Hvala lijepa. Evo, drago mi je da smo ovo sve čuli i vidimo da je vaše predsjedništvo krenulo stvarno jako dobro ovdje u 2020. I to u mnogo, mnogo različitih za nas važnih tema, pogotovo što su prava, putnici, prava putnika, što je za nas liberale bitno ali sada evo još počeli smo novu godinu, a nemamo jedinstveno europsko nebo i kolege su već i govorili o zračnom sektoru, ali i zračnom prometu. Ali pitanje jedinstvenog europskog neba je toliko važna tema koja može dovoditi do strašnih stvari, do kašnjenja, gubljenja, otkazivanja letova i moglo bi dovesti jednostavno do 10%, a s druge strane smanjenja štetnih emisija CO2 ako se to dobro riješi. Znamo da na zadnjem sastanku vijeća u prosincu doneseno nekoliko važnih odluka o ažuriranju regulatornog okvira. Pa me sad zanima da li bi vi mogli malo preciznije, detaljnije reći kako vi konkretno kanite dalje raditi na tom dosjeu i to da kažem u ovom mogućem okviru koji vam stoji na raspolaganju tijekom vašeg predsjedanja. Hvala, gospođo nahtegao Sada u ime zelenih gospodin Kaf. Hvala. Mogu li ja samo nastaviti upravo s tom temom jedinstvenog evropskog e, neba? Mislim da bi mi svi htjeli vidjeti direktne linije, svi bi voli vidjeti uštedu koja bi u svakom pogledu rezultirala iz toga. Ali kao i opasnost je prema svemu tome da bi onda što bude lakše ili jeftinije letiti, sve više ljudi htjelo letiti. A kad imamo na umu one naše klimatske ciljeve s jedne strane i one koje smo se obvezali u zelenom planu, onda nas zanima koji su napori koje vi kanite poduzeti kao hrvatsko predsjedanje kako bi osigurali da se ne povećaju emisije CO2 u zračnom prometu ako se i kad se ostvari jedinstveno europsko nebo. A hvala sada gospodin Kampominusi. E, e. Hvala lijepa, pozdravljam hrvatske ministre. Kao što vrlo dobro znate, na ovom odboru su e, zapravo ne toliko suprotstavljaju desnica ili ljevica, već zemlje istoka i zemlje zapada. To smo vidjeli kad smo raspravljali o paketu mobilnosti i mislim da bi nam Hrvatska mogla pomoći da premostimo te podjele s obzirom na svoju povijest i nadam se zaista da će se u ovom pologođu tako i raditi. Vrlo kratko želim se osvrnuti na eh, Brenner prijeloj jer e, postoje legitimni interesi Austrije. Ali sve dok ne budemo imali željeznički tunel koji će e, spriječiti da ima toliko kamiona na austrijskim cestama, ograničenja koja već postoje i koji su se itekako povećale i koji jako brinu italijanske operatere kako i njemačke operatere. Dakle, puno se o tome raspravlja. To je problem koji se treba hitno riješiti. Uputio sam dopis u tom smislu u Europskoj komisiji. Trebalo bi dakle naći rješenje koje će zajamčiti rješenja za sve, jer ne želim sada ovdje govoriti samo o pitanjima slobode kretanja. Razumijem i austrijsko stajalište, ali izvoznici robe e, imaju pravo na to da roba može cirkulirati. Još jedna stvar, ponekada postoji određena vrsta oligopola brodarskih kompanija u lukama. Dakle, neke brodarske kompanije e, počinju se također baviti i lučkim terminalima i jednostavno imaju apsolutno e, sva e, sve dijelove brodarskog prometa, a trebali bismo zajamčiti i tržišno natjecanje i to da imamo vrlo različite gospodarske subjekte. U protivnom možemo riskirati veliko narušavanje tržišta u našim lukama. A sada ko će govoriti u ime ECR-a? Gospodin Hos, hvala. Imam dvije stvari koje sam htio pitati. Prvo, kratki letovi u, unutar Europe. Da li to želite još smanjivati? Da li to znači da će onda troškovi e, puta se morati smanjiti i kod putovanja u željezničkom prometu jer će automatski imati zagarantirano više putnika. A bitan je bitan je i kompletan vozni park, odnosno željeznički park. Kako ste to uzeli u obzir i tu potrebu za daljnjim investicijama? Zatim, mislim da da li ste vodili računa da se kompletno e, i dakle i promet brodovima i sve ostalo uklopi u zeleni E, deal, u zeleni plan. Jer je pitanje ako u toj situaciji šta je sa malim prevoznicima i malim poduzećima koje rade, da li će oni moći to sve skupa podnijeti, da li će moći zadržati svoju egzistenciju, da li će oni recimo donovne, nove terete koji dolaze u okviru zelenog plana moći realizirati svoje poreze, plaćati na sve emisije i tako dalje. Šta, ste, šta je s njima? A sada za, u ime Guja e, gospođa e, Kontura. Hvala lijepo. I ja bih se htjela zahvaliti e, gospodi Bilaveru i Matušiću na prezentaciji hrvatskih prioriteta, dakle tijekom predsjedanja na području prometa i ono što, što je relevantan naš odbor TRAN pogotovo nakon što je komisija usvojila zeleni pakt, e, znamo da je održivost u kompletnom prometu i brodskom, i zračnom, i cestovnom ovdje, i željezničkom jako bitna i moramo je ispuniti. Mi smo na to obvezni, napokon mi smo obvezni na pariške ciljeve. Sad me zanima, gospodine Bilaveru, e, Hrvatska kao i Grčka ima jako puno otoka pa je onda naravno s obzirom na to vrlo bitno da ti otoci budu uzeti u obzir, budu povezani. To je upravo odlučujuće u prometnoj politici jer tu je riječ o, životnim uvjetima tog stanovništva da uopće mogu preživjeti neko na otocima i da im se može recimo voda ili hrana dostaviti a sa klimatskim promjenama bi se njihova situacija mogla još i pogoršati. A to je onda naravno vezano i za sve veću krizu u demografskim pitanjima. To je stvarno od egzistencijalne važnosti da održite dakle brodsku povezanost sa tim otocima i kako onda ste mislili uzeti u obzir te potrebe otočkog stanovništva e, u obzir tijekom vašeg rada u europskom predsjedanju. A i sad gospodine Matošić vama bih htjela osobno zahvaliti, već sam vidjela da se u vašem programu e, uzima u obzir i turizam. To je naravno poznato da je to jedan faktor koji djeluje kao katalizator za sveopći gospodarski razvoj svake zemlje i da nudi izlaze za, u različitim ekonomskim situacijama za regije koje inače ne bi nikakvog izlaza imala. Ono može stvoriti radna mjesta i ima mogućnosti i potencijal da i razvije različite regije koje inače ne znam kako bi opće živjele. Dakle, one kao što znamo i kod vas i kod nas, taj turizam iznosi najmanje 10% našeg BDP-a i mi smo jako bitna destinacija turistička kao i vi u Hrvatskoj, mi u Grčkoj. A hvala vam da ste ga uzeli u obzir. A sada da velim nešto o proračunu. Europski parlament e, je tražio 300 milijuna za financiranje tog dijela u turizmu i jako je bitno da kolege u vijeću to i prihvate kao jedan opravdani zahtjev. Zatim, rezolucija o Tomasu Kuku. Za naš parlament je to jako bitno jer je potreban jedan europski mehanizam za sladavanje kriza u turizmu. I svi su shvatili nakon Tomasa Kuka koliko je to važno i oni koji to možda nisu prije razumijevali. Prema tome mi bi trebali sada primjerice kod svih takvih velikih katastrofa ili novih katastrofa prirodnih, pogotovo u svjetlu klimatskih promjena, zatim u pitanju povećanja troškova se sigurnost zbog općih izazova koji prijete svijetu. To su sve stvari koje su u vašem programu i naravno na nada sve održivost, pitanje održivosti mislimo, pogotovo i u turizmu, i mislim da svi se onda trebali u idućih šest mjeseci stvarno nešto i dogoditi. Mi to pozdravljamo. Hvala. A sada prelazimo na odgovore. Ko bi sad htio uzeti prvi riječ? Izvolite. Gospodine Bilaga. Evo, mogu ja prvi. Zahvaljujem se na zaista konstruktivnim pitanjima. Vidi se da, se, da ste pomno slušali i naše izlaganje, našu prezentaciju. Dosta je toga pa ću ja pokušati krenuti nekako od početka od gospodina Marineskova čiju inače iskrenost jako cijenim i s kim smo već i obavili neke, e, neke sastanke već i prije ovog e, današnjeg izlaganja. Prvo pitanje bilo je Smart TNT kao što sam i u uvodnom izlaganju rekao nama je to glavni prioritet u intermodalnoj skupini, on ima iznimnu važnost za cijelu uniju, a posebice za one zemlje koje su kasnije ušle u uniju i koje su e, kasnije počele sa razvijanjem infrastrukture na glavnim koridorima, stoga svima nama u interesu da se glavni koridori završe do 2030. godine kako je to određeno i na nama i na komisiji i na parlamentu je da napravimo sve da se Smart TNT uredba donese što prije jer je to kao što sam već rekao važnost za cijelu Europsku uniju. Mi razgovaramo sa Europskim parlamentom o mogućim datumima početka pregovora i naša je nada i očekivanje da ćemo što prije e, dobiti datum za prvi E, za prvi e, trijalog. Što se tiče zraka, bilo je nekoliko pitanja. Gospodin Marinescu i gospođa Nagdegal i gospodin Kufe, e, gospodin Hos su spomenuli, pa ću ja i Single European Sky i prava putnika u zračnom prometu. Ja vam neću ovdje davati lažna obećanja i konkretne datume jer ne volim davati lažna obećanja. Ono što vam mogu reći da smo predani riješiti problem koji je već tu dugi niz godina. I u rješavanju tog problema e, ne, očekujemo doprinos i vas parlamentaraca, ali naravno prvi korak je i komisija na vijeću koje smo imali u prosincu su se vidjele mnoge razlike i mnoga razlike u stajalištima zemalja članica. Stoga smo i u predstavljanju naših prioriteta pred Europskom komisijom zatražili da se e, preispitaju određene odredbe jer prijedlog koji je donesen od strane komisije je bio još 2013. godine. I sami znate koliko zračni promet raste iz godine u godinu, koliko je e, tehnologija napreduje iz godine u godinu i u kojoj fazi smo došli zagušenosti u zapravo e, u enormnu emisiju štetnih plinova i svjesni smo toga problema. Ono što vam mogu reći da smo i mi sretni e, zbog e, Green Deala, odnosno predloga Europske komisije e, jer je najveći utjecaj Green Deala upravo na pomorstvo i na zračni promet. Posredno i na željeznički promet jer će se na taj način, odnosno intencija da se mnogi, mnogo veći promet prebaci sa cesta na unutarnje plovne puteve i na željeznicu. Međutim, ono da ponavljam što nam ostaje za riješiti je Single European Sky dogovor. Mi očekujemo e, inpute e, već kroz mjesec, mjesec i pol dana od Europske komisije i istog trenutka počinjemo razgovore sa državama članicama i ja vjerujem da ćemo e, napraviti veliki napredak jer je on zaista i, zaista i potreban. Što se tiče ostalih pitanja, imali smo od gospodina Kampomenezija pitanje vezano za prijevoj Brenner. E, upoznati smo s tim problemom, svjesni smo da s jedne strane imamo i zaštitu okoliša i potrebe, komercijalne potrebe, s druge strane imamo probleme koje s kojim se susreće lokalno stanovništvo. Taj problem kao što znate nije u našoj domeni e, rješavanja, međutim ono što vam možemo i mi s našeg stajališta reći, s naše pozicije da e, kao zemlja članica smo imali određene i izazove i probleme sa našim susjedima i da smo uvijek nastojali i nastojimo pronaći zajednička rješenja u dogovorima, kompromisima. A kad su u pitanju e, sredstva iz europskih fondova svakako da bi trebalo što pametnije i što korisnije iskoristiti ta sredstva pa da onda u duhu dobrosusjedskih odnosa e, i iznađemo rješenja i za te probleme. Ukoliko vam bude trebala neka pomoć, evo stojimo na raspolaganju, svakako iz osobnog iskustva možemo vam apsolutno pomoći. Gospodin Hos je spomenuo Green Deal. E, svi smo svjesni problema u kojima se nalazimo, cijeli, svijet. Vidimo e, utjecaj klimatskih promjena na svakodnevni život. E, Europa je izrazito pogođena e, tim, tim problemom i mi u Hrvatskoj se susrećemo i sa podizanjem razine mora i sa dugotrajnim sušama u ljetnom periodu, da ne nabrajam, vidite sami požare koji se događaju i u Australiji i probleme sa snježnim padalinama u Kanadi i tako dalje. Svi smo svjesni toga. Ono što je zapravo svima nama interes je da pronađemo rješenje, da Europska unija bude ta koja će pokrenuti promjene, ne samo na europskoj razini nego, nego na globalnoj razini, da mi budemo ti koji će pružiti primjer da sa zajedničkim odlučnim djelovanjem možemo biti ona promjena koja je potrebna, a promjena je potrebna što prije, e, vremena je zaista sve manje. Mene toga veseli i ovaj prijedlog e, Europske komisije o Green Dealu i najviše, neću reći da se najviše tiče, ali veliki, veliki utjecaj ima upravo na sektor prometa. Mi smo svjesni i emisije plinova koja se događa u sektoru prometa, posebice u zračnom prometu, u pomorskom prometu, e, u cestovnom prometu. Stoga moramo napraviti sve da što veći e, dio teretnog prometa prije svega se prebaci sa cestovnog prometa na unutarnje plovne puteve i na željeznicu. Zato su važne u budućnosti i u budućem proračunskom razdoblju ulaganja upravo u ta dva e, prometna sektora i u unutarnje plovne puteve i u željeznicu, ali i u području e, osobnog prijevoza, osobnih automobila, prelazak sa e, sa goriva koja trenutno imamo na alternativne izvore, na alternativna goriva, na alternativne izvore energije i evo ja i vas potičem da i svojim zemljama promovirate taj, taj vid prometa. E, što se tiče brodarstva, mi smo i planirali upravo stoga i neformalno vijeće ministara u Opatiji gdje želimo da države članice, ministri koji su zaduženi za pomorstvo potpišu deklaraciju u kojoj ćemo se, koja bi u konačnici postala i zaključak vijeća u kojem ćemo dati jasne smjernice u kojem želimo da se razvija europsko brodarstvo, ne samo da bi ono bilo, eh, da bi imalo smanjeni utjecaj na emisiju CO2, smanjenje CO2, nego da bi bilo konkurentno, da bi bilo primjer cjelokupnom svjetskom eh, brodarstvu, cjelokupnom svjetskom pomorstvu i tu ćemo se u toj deklaraciji upravo obvezati na dekarbonizaciju, na nova ulaganja uh, u digitalizaciju svih procesa, u, ulaganje u inovacije i evo zaista smo predani tom, timu, uh, tom, tom uh, smjeru i ja vjerujem da će ta deklaracija biti prihvaćena i da će biti potpisana u Opatiji. gospođa Kontura je spomenula, vi ste iz Grčke, jel tako? Vi ste spomenuli problem i potrebu povezivanja otoka. Mi u Hrvatskoj zaista imamo e, preko tisuću otoka i znamo s kojim se problemima susrećemo u povezivanju naših otoka. Znamo da imate i vi e, sličnih e, iskustava, ali imaju i druge zemlje poput Španjolske i skandinavskih zemalja i svima nam je u interesu zadržati lokalno stanovništvo, potaknuti E, demografski ne samo opstanak nego, i razvoj. Ono na što se možemo orijentirati jest pogotovo izgradnja infrastrukture koja se financira iz EU fondova gdje moramo zadržati visoki, standard e, tih investicija od utjecaja na okoliš do buduće održivosti i svakako treba potaknuti da unutar te infrastrukture postoje i punjači za brodove koji se voze na električni prijevoz, ali i na vodik i na sve ostale e, oblike e, alternativnih goriva. Također, mi u Hrvatskoj razvijamo jedan zanimljiv koncept, a zovemo ga e, pametni otoci, koncept pametnih otoka gdje smo orijentirani i na energetski dio, proizvodnju električne energije, na proizvodnju hrane, e, na održivi e, promet te smatramo da sve te komponente zajedno mogu zaista pružiti e, i primjer, ali mogu pružiti održiv način razvoja naših otoka i zapravo zaustavljanje iseljavanja i poticanje prije svega mladih ljudi da ostaju na otocima, da ondje zasnivaju svoje obitelji i naravno da to prati i otvaranje novih radnih mjesta. E, sam što Još imamo e, u području zračnog prometa, kažem, bilo je puno pitanja a posebice nekoliko vas je pitalo eh, oko zračnog prometa, vidim da je to jako interesantno što nam daje zapravo i poticaj da što više svoje energije uložimo u sljedećih šest mjeseci u to ne trebate uopće sumnjati. taj fajl je bio blokiran kao što znate nekoliko godina za vrijeme finskog predsjedanja čije inicijative jako cijenimo su pokrenuti i koraci s ciljem daljnjeg aktiviranja država članica oko te teme. Ono što mi želimo jest e, studija, na osnovu studija o trenutnom statusu prava putnika u zračnom prometu koju je objavila komisija, mi ju želimo naravno iskoristiti i u razgovoru sa zemljama članicama, a te razgovore već obavljamo, e, doći sa kompromisnim rješenjem e, na vijeće te se nadam zaista velikom napretku. Cilj nam je svakako postići opći pristup ukoliko to bude moguće i ponavljam posebice, evo znam koliko se gospodin Marinesko trudi oko tih ciljeva da ćemo zaista u tome i uspjeti. Thank you very much. Hvala lijepa. Sada gospodine Matušić. Lijepa. Ja ću nastaviti na, na hrvatskom. Svega zahvaljujem se na konstruktivnim raspravama gospodinu Marinesku, gospodinu Danielsu i gospođi Kontura koji su postavili pitanje vezano za turizam. E, jedno pitanje se provlačilo kroz sve tri rasprave, ovo troje eurozastupnika, a to je pitanje MFF-a, dakle sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira i prijedloga Europskog parlamenta da se posebna alokacija odredi za održivi turizam. Vijeće nije, nije predložilo da se usvoji takav prijedlog već je nasuprot tome predložilo da se nastavi sa aktivnostima podrške srednjim i malim poduzetnicima u turističkom sektoru kroz program Single Market. Dakle, to je za sada, e, takva je situacija. Ono što mi očekujemo je naravno rasprava na na high level meetingu koji će se održati u Dubrovniku 27. i 28. travnja gdje ćemo naravno podići i postaviti pred sve ministre turizma koji će sasvim sigurno se odazvati tom pozivu upravo pitanje pozicioniranje, boljem pozicioniranju turizma pa je naravno sasvim sigurno i, razgovore i oko ovog pitanja će biti i dalje na stolu. E, dvojaka mi je uloga naravno kao, kao nacionalni predstavnik zajedno sa gospođom Kontoru sam sudjelovao na mnogo rasprava u raznim forumima i zahvaljujem se još jednom gospođi Konturi na, njenoj raspravi o ulozi turizma, posebice kod mogućnosti razvoja manje razvijenih regija u ruralnim krajevima i naših e, zemalja i u tom smislu smo doista imali puno zajedničkih inicijativa i, i vjerujem da će se mnoge te inicijative naći na stolu upravo krajem travnja i, i, i u konačnici e, kod zaključaka koji će se donijeti u svibnju na kompitu. Tako da evo očekujem doista jednu široku raspravu o tome. Da, turizam je izuzetno izuzetno bitan za razvoj ruralnih krajeva, za povezivanje posebice sa poljoprivredom, posebice vezano uz sljedivost svih proizvoda i, za ponudu koja se u tim krajevima nudi turistima i u tom smislu izuzetno nam je bitno da se shvati da je turizam e, danas jedna od glavnih grana kao što sam naveo u uvodu među četiri glavne grane gospodarske upravo je turizam kad govorimo o Europi i ono što je po meni izuzetno bitno ja ću istaknuti samo ulogu u Hrvatskoj gdje je turizam ostvario gotovo 20% GDP-a Dakle, ono što je bitno za nas, bitno je i za sve ostale zemlje, pogotovo mediteranske, ali rekao bih za sve zemlje članice jer je turizam izuzetno bitan u svim zemljama. Što se tiče, što se tiče mehanizama koji su nam potrebni, očigledno je da je Europski parlament to prepoznao upravo u slučaju Tomasa Kuka i da trebamo doista, doista uspostaviti mehanizme koji bi nam pomogli da u takvim i sličnim situacijama, da ne govorimo o tome da sve ovo o čemu ste malo pričali vezano za promet pa i određene prirodne nepogode utječu snažno na turizam i treba pronaći mehanizme koji bi pomogli da se turizam što je moguće brže oporavi jer on zapošljava jako puno ljudi, on osigura egzistenciju mnogih, posebice ovim dijelovima o kojima govorite, posebice na otocima. U Hrvatskoj 30% turističkog prometa se odvija na otocima dakle jedan, jedan ogroman broj aktivnosti koje su vezane za turizam naravno da je itekako potrebna bolja i povezanost kako bi se ti ljudi koji dolaze na otoke naravno što brže prevezli na otoke, ali kako bi taj promet zapravo bio izuzetno važan u privlačenju turista i u razdobljima koja nisu tako sezonski zanimljiva u zimskim razdobljima. Naravno treba osigurati kvalitetne veze za lokalno stanovništvo. I odnos lokalnog stanovništva i turista je izuzetno bitan. Danas kad gledamo izuzetno je bitno da lokalna zajednica bude zadovoljna sa onim što dobiva od turizma. Dakle, želimo stvarno održivi turizam koji će pomoći lokalnoj zajednici da, da se najbolje prezentira i s druge strane da ima velike koristi, da ima stvarno koristi cijelo stanovništvo i da oni sami odrede zapravo smjer svoga razvoja u turizmu zajedno naravno sa svim poduzetnicima i velikim i srednjim i malim. Želimo doista održivi turizam, razvoj turizma koji će jamčiti zapravo i nova radna mjesta i kvalitetniji i bolji život u tim sredinama gdje se turizam razvija. Evo u tom smislu ja se još jedanput zahvaljujem mm, posebno gospođi Konturi s kojom imam dugogodišnje prijateljstvo i suradnju i nadam se da ćete u ovoj novoj, novoj, poziciji i dalje doprinositi turizmu i razvoju turizma. Hvala lijepo. Hvala vama. Evo, to je bio prvi krug, sad idemo na drugi krug. Dajem riječ članovima na po dvije minute gospodin Deli pa gospodin Flego za njim. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Što se tiče hrvatskog predsjedanja, zahvaljujem vam na dolasku i kao što znam i e, politika prošit proširenja e, jedan je od e, glavnih oslonaca e, vaših nastojanja. Biće i samit u tom smislu, a što se tiče drugih tema, zanima me kako ćete uključiti stajališta država kandidatkinja sa Zapadnog Balkana u ove vizije koje se odnose na transport i TNT i Planirate li eh, vi iskoristiti novo uspostavljenu e, transportnu zajednicu e, i drugo pitanje odnosi se e, na zastoje na granicama ne govorim samo o infrastrukturi tih država a vi kao i moja zemlja s nekima od njih graničite govorim o prijevozu tereta osobito carinskim postupcima posebno ljeti vidite kilometarske kolone e, kamiona koji čekaju s obe strane granice i e, to generira i puno emisija i velike troškove i e, zapravo neljudske radne uvjete za vozače. A ništa od toga, mislim, e, ne pomaže e, zelenom planu i nastojanjima oko njega. I zanima me kako ćete rješavati ta pitanja. Hvala lijepa. Sada gospodin Flego, pa onda gospođa Dagilar. Predsjedniče, E, dozvolite najprije da vas lijepo pozdravim i jednoga i drugoga, poštovani kolege, i ovoga da želim vama, odnosno našoj Hrvatskoj jedno uspješno predsjedanje ovih šest mjeseci. E, najprije evo vama, gospodine Bilaver, možda jedan savjet i jedno pitanje. Naime, ovdje smo dosta danas čuli o povezanoj Europi i drago mi je da je to ovoga jedna od tema. Ja bih čak rekao da je to tema ravnopravne Europe Zašto ravnopravne? Zato jer mislim da tu istočna Evropa jako zaostaje. Dakle, ne treba biti je tako jako pametan da znamo kakva je situacija posebice u prometu, ajmo uzeti željeznički promet ovdje u zapadnoj Europi, a kakva je u istočnoj Europi. Evo jučer je išao prvi noćni vlak Beč Brisel, na tome ja zbilja čestitam svima koji su to uspjeli, ali za nas to je science fiction, dakle kao da gledamo zvijezdane staze. Jer znamo kako izgleda put od Zagreba do Budimpešte, to je 350 km, naravno da treba pet i po sati, da ne govorim od Pule do Zagreba, dakle 200 km za 12 sati. Sad možemo, jel da svi smo matematički pismeni, izračunati prosječnu brzinu, ali možda bolje da ne. Ono što ipak mislim da je važno, važno je dakle reći da zbog toga, zbog takvih dužih putovanja gospodarstvo i građani okreću se autoprijevozu, cestovnom prometu dakle i onda dešava nam se ono što je loše, a to je činjenica da je on i prljavi i skuplji i loši za okoliš, a sinoć smo ovdje imali studiju o sigurnosti, o broju poginulih, nažalost dakle nećemo tu temu opet otvarati, sinoć smo ovdje imali temu ali nažalost dakle stvarno istočna Europa tu je na dnu od svih zemlja po smrtnosti na cestama. Prema tome dakle moj savjet je da se maksimalno uključimo sada kada bude revizija europskih prometnih koridora. Molim vas da budete jako aktivni i ažurni i da ne propustimo to vrijeme. A pitanje dakle s obzirom da ste rekli što me jako veseli kako vas najviše veseli Green Deal. Znamo dakle da nažalost, nažalost Hrvatska dakle sa 1,3% obnovljivih izvora energije u prometu je prezanja u Europi. Pitam što konkretno dakle naša Hrvatska misli učiniti i kako 2013. možemo doći do 14% koliko je cilj. Evo gospodinu Matušiću vrlo kratko dakle isto tako dva prijedloga. Jedan prijedlog tiče se prije svega dakle činjenice da smo ovdje pričali u imali studiju pred dva mjeseca o overturizmu. Neću ulaziti u sve te stvari oko overturizma, ali naravno da je to sve veći problem mnogih gradova u Europi pa tako i u Hrvatskoj. I vidjeli smo primjer kolega iz Londona koji nažalost evo napuštaju naše klupe za desetak dana gdje oni koji rade u javnim servisima u Londonu imaju zbog povećanih troškova života i veću plaću. Moje dakle pitanje što mi tu mislimo učiniti i da li mislimo to nekako povezati sa višegodišnjim financijskim okvirom jer je to veliki problem posebice u obalnim gradovima. I prijedlog, i bit ću tu kratak, prijedlog dakle s obzirom na veliki broj gostiju iz udaljenih zemalja da li možemo bolje se povezati sa zemljama koje nisu u šengenskom prostoru i kreirati zajedničke rute. Sorry, <laughs> sorry, I was too long maybe. Thank you. Uh, Hvala gospodine Flego. A sad gospođa De Aguilar i onda gospodin Datuk. Hvala vam lijepa predsjedatelju i osobito na objašnjenju e, koje smo dobili vašeg radnog programa. Želim vam e, sav mogući uspjeh e, i e, da se on doista realizira i u e, transportu, infrastrukturu, pomorskom sektoru i turizmu i trebamo biti što je moguće konkretni i želimo konkretne mjere i upravo zato skrećem pozornost na transportni sektor i na pitanje otoka tu imamo i e, pravni aspekt e, koji treba e, biti neka vrsta čuvara tih ultraperifernih e, područja. Imamo i e, Green Deal i velike ambicije za transport i turizam, ali trebalo bi e, svakako imati na umu i sve režime koji su potrebni ovim najudaljenijim područjima, jer to može imati veliki utjecaj na te regije, njihov razvoj. Što se turizma tiče, ja vam zahvaljujem na objašnjenju o tome kako je e, turizam transverzalna aktivnost važna za sve gospodarske sektore. I ovdje za vrijeme prošlog e, e, saziva smo imali više rasprava o postizanju konkretnih ciljeva. Znamo da kao što postoji održiv e, turizam, tako nam je za njega i potrebna e, proračunska linija. A to bi trebalo e, biti recimo do nekih 300 milijuna eura. E, nismo dobili odgovor na to, ali budući da je to za Hrvatsku jedan od e, prioriteta, zanima me hoćete li se e, u VFO-u odlučiti upravo za taj okvir. Kod Finaca nije bilo tako i možda biste nam vi mogli dati E, obećanje da će kroz strukturne fondove i tu proračunsku liniju e, se izdvojiti više za e, održivi turizam, za rješavanje klimatskih promjena i za pomoć srednjim i malim poduzećima koji su ipak većinski u tom sektoru. To je sektor koji je vrlo blisko povezan transportom i pomorskim prijevozom, kruzerima i upravo zato to treba cjelovito rješavati. I e, u konačnici želim vam e, reći da očekujem da e, će se uspostaviti e, jedna radna skupina, task force, koja će rješavati ova pitanja e, u tom sektoru narednih mjeseci. I nadam se da ćete se založiti kod komisije za zakonski prijedlog koji bi omogućio ovakvu proračunsku liniju, jer djelujemo i radimo e, više godina upravo e, na tome i vjerujem da e, proračun treba pratiti ovo na čemu mi nastojimo, pa vi djelujte prema komisiji upravo u tom smislu. Hvala lijepa. Ja vam želim puno sreće u predsjedanju. Želimo vam uspješno predsjedanje i podržavamo vaše e, progresivne politike e, i e, ja ću reći opet nešto o zračnom prijevozu i sporazumima. Vi ste dosta dugo govorili, možda manje sadržajno, što možemo očekivati za vašeg predsjedanja u pogledu sporazuma? Možemo li ih finalizirati? Imate li kakvu strategiju kojom biste uvjerili one države članice koje usporavaju proces? Hvala još jednom i puno uspjeha. Hvala lijepa. Gospodin Newton Dan, gospođa Bilbao za njim. Hvala vam lijepa, hvala lijepa E, i predsjedništvu koje e, nam se pridružilo. Mene zanimaju postupci u vijeću. Svi znamo da se ovo smatra domom naroda. E, mi smo povezani s javnošću, mi sve objavljujemo, može nas se slušati, na web sajtu je sve, ali vijeće ne čini isto. Vijeće je dosta tajnovito i želimo li mi e, doista podržati Evropsku uniju, a ja sam Britanac i plaćamo visoku cijenu jer to nismo učinili e, i e, mi bismo trebali od vijeća dobiti neki zapisnik o tome što je odlučeno da bi svi znali što se u vijeću točno događa. Za sad to nije zadovoljavajuće. I e, hoće li javnost znati je li, se, je li nešto odlučeno većinskim glasovanjem ili kako je odlučeno. Što se turizma tiče imate i širu sliku vi e, zapravo javnosti trebate e, prodati svoj uspjeh e, i ne raditi kao recimo američki senat. Mi želimo da vaše djelovanje bude javno u vijeću, da vijeće radi javno. Gospođa Bilbao, zatim Dominik Rike. Hvala lijepa predsjedatelju, zahvaljujem i hrvatskom predsjedništvu na dolasku. Nisam čula prvi dio, bila sam na odboru za ribarstvo gdje se glasalo. Ja postavljam pitanje, samo jedno pitanje. Svi se slažemo sa održivošću, e, zelenim planom, e, ali vidimo se da, e, vidi se da imamo u vijeću problema s državama članicama i sa TNT e, projektom, e, dakle koji ide od 2004. i zapravo e, nismo vidjeli zadovoljavajuće smanjenje emisija, pogotovo ne u graničnim područjima, ali želimo ispunjavanje ovih ciljeva. Imamo projekt Galileo, imamo e, željeznički paket e, koji još uvijek nisu ispunile e, neke države članice, niti je on u nekima krenuo. I mene zanima kako vi vidite rad vijeća i što mislite kako biste mogli djelovati na države članice da bi one konačno djelovale jednom i zauvijek i radile na rješavanju ovih ciljeva. Jer e, malo mi je ovo licemjerno, stalno govorimo o zelenom e, planu i tako dalje, i digitalizaciji, a e, imamo ključne projekte koji trebaju biti provedeni e, u strateškim e, područjima i moje je jedino pitanje za vas. E, vidite li vi volju u vijeću za napretkom na ovim područjima, da bismo mi znali koliko se mi unutar parlamenta na ovome trebamo potruditi. Ja naravno ne svaljujem krivnju na vas, samo ukazujem na to da trebamo biti i samo kritični, jer Naravno imamo što se turizma tiče i porast e, broja e, turista, još se veći rast očekuje do 2030. Biće vrlo teško apsorbirati toliko turizma ako ne budemo imali e, osnovnu infrastrukturu. I vi ćete se baviti, rekli ste, održivim razvojem i zanima me uloga e, regija na konferenciji koju planirate za travanj. Odbor regija uvijek traži e, da e, ga se više čuje da bude zastupljeniji. Zanima me što planirate. Recimo mi u Baski, što se turizma tiče, zapravo to je za nas relativno novo područje i imamo zakon o turizmu koji bi trebao djelovati i na e, društvene, a i okolične aspekte turizma. Da se zadovolje obe strane u turizmu, da se postigne održivost e, i e, isto tako društvena i okolišna održivost. Dakle, turističke organizacije isto tako trebaju se baviti i regionalnim dijelom. Hvala gospođo Bilbao, gospodin Rike, nakon toga gospođa Taler. E, hvala mm, ministrima. U svom e, izlaganju rekli ste da vam je prvi prioritet ovog mandata da su to e, transeuropske mreže i dakle da se će se baviti pametnim e, transeuropskim mrežama. Ja sam izvjestitelj za obje e, tva područja za e, RTT i za pametne zajedno sa gospodinom Marineskom radim na jednom od ta dva područja. Što se tiče dakle toga da se osigura zeleni plan i modalni transport, važan je također i rast. I vrlo e, e, bih rado čuo vaše prioritete u tom smislu. Naime, stajalište e, do koje je vijeće došlo je zapravo jednako nuli. to zapravo nije ništa novo. Vijeće naime ništa ne predlaže. Mi smo se već sastali i ja sam se zapravo pitao bi li bilo dobro da se otvori trijalog s obzirom na ovakvo stajalište vijeća. Po prvi puta sam se tako što pitao. Dakle, trijalog će se održati u vrlo teškim okolnostima i zato me zanima imate li uopće e, mišljenje da postoji ikakva šansa da dođemo do nekog dogovora jer postoji toliko različito stajalište sada u e, tim e, pozicijama. A osim toga, sada imamo i administrativne troškove koje se jako povećavaju, a 75% projekata nikada ne zaživi zbog kompleksnosti birokracije vezane za to. A to je jedan problem, a osim toga stajalište vijeća je tako da mislim da se time uopće ništa ne može napraviti što je e, stvarno šteta. Drugo pitanje je zračni promet. E, Gibraltar e, neće više biti radi Brexita nešto čime ćemo se baviti. Ali što je s tekstom koji je blokiran već sedam godina i za koji sam također izvjestitelj? Radi se o slotovima jer bi trebalo, traži se da se na tome ponovno radi, ali čini se da vijeće nije spremno ponovno oživjeti taj dosje. I još jedna stvar, gospodine ministre, nešto, što, vi ste nas podsjetili, gotovo 10% BDP-a i 8% radnih mjesta, kao što ste vi rekli, a radi se o turizmu nema niti jedan euro proračunske linije e, e, izdvojene za sebe za druge neke sektore tako što bi bilo nezamislivo. I što vi mislite o tome zašto je vijeće zasljepljeno u tom smislu, u toj mjeri? A sada riječ ima gospođa Taner, pa onda gospodin Islam. Hvala lijepa. I hvala našim gostima na prezentaciji. Mene jako zanimala zanima vaš radni program o TNT mreži i vaše mišljenje o tom, jer to je zapravo nešto što povezuje naš e, kontinent sa e, procijenjenim volumenom financijskim od jedne i milijarde, to je ogroman zadatak ali kao što znamo tu zaostajemo za planom. Jako mi je drago da ste stoga uložili puno truda i ulažete puno truda u taj dosje i da želite dovršiti taj dosje TNT. Posebno sad kao austrijska zastupnica i članica ovog odbora bila bih jako, jako sretna jer mislim da TNT može pomoći razriješiti mnoge probleme, pogotovo u zapadnim dijelovima Austrije i naše nacionalne probleme. I sad moje pitanje, koje su vam najveće prepreke u vijeću kod rada i napretka na TNT dosjeu? I šta kad biste mogli recimo reći šta biste najviše željeli, šta bi vam prvo palo na pamet u tom e, kontekstu, što bi vam bilo najvažnije. Hvala lijepo, a sada gospodin Idlipa a gospodin Hajder. Hvala. Ja sam, ispričavam što sam zakasnio na ovaj sastanak i ispričavam se našim dragim prijateljima, a i susjedima nas kao Mađarske. Ja sam e, specijalno došao u Brisel kako bih bio na ovom sastanku. Danas popodne, vidite, moram biti na sastanku u Madridu zajedno sa državnim tajnikom našim. Ali vidite, međutim, malo sam i zakasnio, dražao mi je. Međutim, htio sam vam skrenuti pažnju na dvije stvari. E, zastupnici koji su ovdje okupljeni možda nisu toliko svjesni da svaka dva mjeseca kad e, predsjedništvo priprema i radi na svom mandatu, to je uvijek Uvijek je muka i uvijek je veliki problem da se turizam uključi u program. A sada je Hrvatsko predsjedanje, koje radi već zapravo dvije godine, na tome e, uspjela jer e, očito već dvije godine rade na tom da se da adekvatna pažnja turizmu posveti i sad su uspjeli tome. Stoga mislim da će ova iduća dva mjeseca biti jako, jako bitna. I oni kolege koji mogu nekako potaknuti, ohrabriti svoje e, predstavnike ovdje u Briselu bi to trebali učiniti kako bi tom uspjeli. A vama, prijatelji iz Hrvatske, puno hvala na vašim naporima. A sada još dvije stvari. Vi ste to spomenuli duše, ali nije dosta samo spomenuti, a onda je krenuti u lobiranje za to. Naime, to je e, izdvajanje, dakle alokacija sredstava u idućem VFO-u za održivost u turizmu. Mislim da će tu hrvatsko predsjedanje trebati zaista našu potporu, jer neke vlade nacionalnih zemalja članica neće biti voljne to podržati i složiti se. Prema tome, treba će nam sve moguće glasovi i podrška i za vijeće i u komisiji. Jer ni komisija nije tome sklona, ne samo vijeće. Jedino je parlament zato se izjašnjava i zato je. Mi ćemo pregovarati sa državnim tajnikom o tome, jer na raznim e, sastancima i u neslužbenim sastancima i do travnja i tijekom travnja još imamo šanse za to a onda ste i spomenuli one zajedničke napore za izlazak na tržišta u treće zemlje, dakle za marketingaške istupe u trećim zemljama. Jel bi tu mogli nešto preciznije reći? Mislim da bi to bilo dosta bitno za nas, a inače vam želim puno uspjeha za, u vašim naporima. Hvala. A sada gospodin Hajder, pa gospođa Tepani Runde. Hvala lijepo i s moje strane, gospodine gospodin državni tajnici iz Hrvatske, sve najbolje želje za vaše predsjedanje. Tri pitanja su mi na srcu, ali iako sam prvi dio sastanka bio, nažalost, na odboru za međunarodnu trgovinu, ne znam da li ste već o tom govorili, ali meni su to jako bitna pitanja. Prvo pitanje eurovinjete. Danska, Nizozemska i Luksemburg su se tu već dogovorili oko toga da se to provede kao obaveza za teška gospodarska vozila. Sad planirana da se eurovinjeta proširi na čitavo područje Europske unije. Stoga me zanima da li Hrvatska e, namjerava, da li je to u vašem interesu, da tijekom vašeg predsjedanja i manja vozila, naime osobna vozila, e, dakle da i na njih proširite eurovinjetu. Meni osobno bi bilo draže da to ne činite, ali da čujemo šta kanite. E, drugo pitanje, pitanje sponzorstva. E, Hrvatska još nije objavila kompletan popis sponzora za vaše predsjedanje, e, što je u redu, nije to ništa zla, ali možete li nam već sada u ovoj fazi reći da li je jedan ili više sponzora u vezi sa eurovinjetom ili sa europskim TNT mrežom? Treće pitanje je u vezi europskih prometnih mreža. Mi znamo da je to dosje koji je vrlo važan i ima visoki prioritet za budućnost Evropske unije, pogotovo za povezivanje onih e, kompletno izoliranih ili graničnih i udaljenih regija sa centralom. Evo vidite, ja dolazim iz Gornje Austrije i zato je meni posebno važno da se u to uključe i one sve male poprečne poveznice ja znam da je to već jako detaljno pitanje i neću se ljutiti ako mi ne možete ad hoc odgovoriti na njega, ali on ga uzmite kao poticaj ga doživite da i na to mislite tijekom svog predsjedanja nema li tu kakvih mogućnosti da se i to uzme u obzir u tom dosjeu um, prometne povezanosti, dakle za te male poprične poveznice sa iz jako i pogotovo udaljenim ili izoliranim regijama. Hvala, a sada gospođa Grunberg uh, Arma. Prvo Grunberg Parma. E, dakle, predsjedajući štovani gosti iz Hrvatske, gospodine Bilabri Matušić. Jako nam je drago što ste nam svoj program predstavili. Moja pitanja su sljedeća prvo pitanje bi bilo ujedno i kao poticaj. Naime, mi kao zeleni bi vas jako, jako podržali u tome da kao prioritetno se pozabavite tijekom svog predsjedanja pitanjem prava putnika u željezničkom prometu. To se odnosi i na one druge stvari koje ste spomenuli. S jedne strane intermodalnost, dakle shift to rail, prebacivanje na željeznicu, a s druge strane i održivi turizam, jer samo ako se ljudi doista e, smatraju ozbiljno shvaćenim, ako smatraju da ih se doista poštuje i da Evropska unija poštuje i štiti njihova prava kao putnika u željezničkom e, prometu i onda na taj način zapravo šalje signale da ozbiljno shvaća i svoj zeleni plan. O, samo tako ćemo uspjeti. Mi mislimo da treba ljudima e, e, apsolutno zaštititi njihova prava u željezničkom prometu, dati jedno, jednu instvenu kartu za sve vrste pojedinih dionica kad idu na neki duži put, jer će ih to privući u na željeznički promet i zatim ono što je bitno za razvoj turizma da ljudi mogu željeznicu i vlak odnijeti i uzeti svoj bicikl ponijet sa sobom. To će pomoći razvoju turizma. To mislimo i tu vas mi podržavamo. A sad me zanima koja je vaša koncepcija kako mislite da ćete one divlje i, i, netaknute pejsaže, a mi imamo tu jako, jako koncepciju razvijenu za zaštitu biodiverziteta, što se tu mm, apsolutno povezano, kako ćete onda proširiti željeznicu ili cestu i dovesti ljude u te nekakve divlje pejsaže, jer to je sama kontradikcija sama po sebi. S jedne strane hoćete sačuvati neotaknutu prirodu, s druge strane ćete tamo proširiti mrežu. Ovdje hoćete ljude sačuvati tako. Dakle, mi kao zeleni želimo tu tu naći rješenje da to bude održivo i da se to odgovorno radi. Tu bi vas podržali. Jer nas, naravno, mi znamo da se i snage onih ljudi koji tamo žele izgraditi turizam u takvim regijama, mi to razumijemo, ali mi nećemo moći ako ne budemo tu zajednički odgovorno djelovali i zaštititi taj pejsaž e, i opće izaći iz te kontradikcije. Hvala lijepo kolegice. A sada gospođa Arma. Donc ce, ce New Deal, ce... E, taj novi zeleni plan je e, nesrazmjerna ambicija, a mi u današnje vrijeme ne uspjevamo već one cilje koje, sada imamo ispuniti. E, bolje bi bilo da ispunjavamo sadašnje ciljeve koje sada postoje u izgradnji transeuropskih mreža. U Njemačkoj primjerice se puno odlučilo što se tiče ulaganja u željezničku industriju. Kao i u Francuskoj, jedni i drugi su morali smanjiti proračune zbog problema. E, e, u Njemačkoj nije bilo dovoljno inženjera da bi se isplaniralo sve što su predvidjeli. E, čak su delokalizirali centar za planiranje njemačkih željeznica u, u Rumunjsku. U Švedskoj su imali slične probleme, a i u Francuskoj postoje jako puno takvih problema koje ne napreduje. U Rumunjskoj i Hrvatskoj jako dobro znate kakva je situacija sa željeznicama. U Rumunjskoj se ne uspjeva izgraditi željeznička industrija i e, e, e in apsorbirati novac. Milijarde tako nisu iskorištene. Prema tome, zašto ne bi se podržalo ono što su radili Amerikanci kada su napravili New Deal? Oni su napravili federalnu agenciju da se to napravi. Jer ponavljam, ova ambicija je nestrazmjerno velika. Mi mislimo, eto, imamo sredstva i onda će se stvari napraviti. Ne, treba i potpora za to. Gospodin Rike je rekao nešto što podržavam. Radi se o projektu koji bi omogućio da postoji jedan izvinstveni projektni biro, ali mora neke stvari napraviti ne samo u istočnoj Europi, već i u zapadnoj Europi, što je bitno kad se govori o programima tih razmjera. Hvala. Hvala vama, kolegice ali na kraju imam i ja e, sam, imam pravo na malo na pitanje. Dakle, ja sam izvjestitelj u Sjeni, e, zapravo kod e, tih dosjeja koji su tu već godinama blokirani. I to zato što prometni dosjeji koji su blokirani zbog vijeća. Svijet se okreće dalje, ali nažalost se naši legislativni prijedlozi s našeg područja vrlo, uglavnom ne vrte dalje i ne napreduju. Mislim, ja se iskreno nadam da ćete vi tijekom hrvatskog predsjedanja uspjet naći put kako deblokirati situaciju u vijeću. I ja vas doista molim da na tom putu e, kako bih rekao, povedete i parlament sa sobom. Jer mi smo recimo pogotovo kod Europskog jedinstvenog neba, spremni postići napretke. I mi smo tu došli do svojih stajališta, nama je sve jasno. Mi govorimo stalno o, o, zelenom planu i o tome kako je bitno uštediti na emisijama CO2 i smanjiti. A ovdje imamo temu na stolu koja je pred nama dosje, gdje bi trebali samo pružiti ručicu i došli bi do vrlo konkretnih brzih rezultata. I stoga moja molba, moj apel na vas, gurajte to, unaprijedite to i e, dođite uspjeti, morate nekako uspjeti, mi ćemo podržati da dođe do novog stajališta komisije i da dođe do promjene mišljenja u vijeću, kako bi napokon mogli početi ostvarivati rezultate u temi u kojoj je sve de facto već raspravljeno. Jedino što trebate je samo još činiti i raditi. A evo sad vam dajem mogućnost da odgovorite na sva pitanja. Gospodine Bilaver, izvolite. Mislim da ima više pitanja nego kolega iz turizma pa ćemo onda krenuti sa ovim našim dijelom. Dobro, zahvaljujem vam se svima na zaista mnogo pitanja, to me, veseli, evo, i vidi se da, da ćemo sa zajedničkim radom postići mnogo. Pa bi ja krenuo, evo, od, od kraja, u biti od vašeg pokušaću ću grupirati pitanja u nekoliko nekoliko grupa i s obzirom da sam imao izlaganje na početku da sam odgovarao na prva pitanja, sad ću stvarno pokušati biti jasan i kratak u tome i da u konačnici dobijete jasnu sliku šta želimo za vrijeme našeg predsjedanja. Single European Sky, prava putnika u zračnom prometu, e, opet e, mnogo pitanja i bit ću tu vrlo jasan. Opći pristup za prava putnika u, u, zračnom prometu želimo da želimo postići generalni pristup. I tu stajem. Znači nama je, mi, mi općenito u ovom e, našem predsjedanju nemamo 20 ili 30 prioriteta. Usmjerili smo se na ono što smatramo da je moguće. Jedan od tih pitanja je i pomak u zračnom prometu i tu očekujemo opći pristup za prava putnika u zračnom prometu. Što se tiče Single European Sky, to je sad na komisiji. Mi konstantno dogovaramo, pregovaramo s komisijom, očekujemo vrlo brzo u sljedeći mjesec i pol do dva dana ponovljeni prijedlog Europske komisije, nakon toga odmah pristupamo daljnjim dogovorima, konzultacijama sa zemljama članicama. Treće što nam je na rasporedu u zračnom prometu su sklapanje sporazuma i sa Ukrajinom i sa Tunisom i sa Armenijom. I to želimo u sljedećih šest mjeseci napraviti. I četvrto, što se tiče slotova, oni su sada također u Europskoj komisiji. Evaluacija je dovršena i očekujemo od Europske komisije konačan prijedlog. To je što se tiče zračnog prometa. Druga grupa pitanja se odnosi na TNT koridore i na TNT, odnosno smart TNT mrežu. Smatramo da je za uključivanje ne samo novih zemalja članica, ne samo jugoistočne Europe, e, zapadnog Balkana, nego općenito za konkurentnost cjelokupnog europskog gospodarstva nužna kvalitetna prometna dugo održiva i prometna povezanost. Da bismo to postigli i prije postoje glavni koridori TNT, ali i proširena mreža. Ono što mi želimo i što, što smo se obvezali u prioritetima jest proširenje postojeće kor mreže i sveobuhvatne mreže. Mi također smo zbog toga i organizirali veliki summit u Šibeniku u svibnju gdje pozivam ovim putem i sve vas, ali i sve one naravno e, zainteresirane da dođu da daju svoje prijedloge. To nije jednostavan proces, mi očekujemo da će se taj proces završiti do 2023. godine, međutim želimo udariti kvalitetne temelje i na tim kvalitetnim temeljima bazirati daljnji razvoj glavne mreže. Što se tiče Smart TNT-a tu su tri glavne komponente oko kojih očekujemo dogovor. Dogovor oko opsega, dogovor oko uloga tijela i dogovor oko rokova. I vrlo smo svjesni razlike između vijeća, stajališta vijeća i stajališta Europskog parlamenta, ali nije ništa drugačije ni u mnogim drugim fajlovima pa se uspijevaju naći odgovor. Ja vjerujem da ćemo evo mi sa svojom predanošću zajedno s, vaš, s vašom predanošću i vašim nastojanjima zaista iznaći jedno kvalitetno, e, kvalitetno rješenje i da ćemo u konačnici e, biti zadovoljni. E, sad ću se nadovezati, to je bilo i prvo pitanje kod gospodina Delija koji je spomenuo kako na koji način povezujemo nove članice Zapadnog Balkana, odnosno Mm, ove članice koje su na neki način dislocirane na jugoistoku. Pa u tom smislu i planiramo predložiti i novi koridor, Jadransko-jonski koridor. Isto tako bilo je pitanje iz Austrije. E, postoji inicijativa koja je već potpisana od strane Austrije, Slovenije, e, Hrvatske, e, Srbije o uspostavi novog koridora Uh, Alpine West Balkan koridor koji bi povezao upravo srednju Europu sa jugoistokom Europe i, dao novi, poticaj razvoju gospodarstva na cijelom, tom uh, području. Bilo je nekoliko pitanja oko utjecaja na okoliš i Green Deal i sve ostalo. Znači, postavljanjem novih koridora, a tu bi spomenuo i Via Carpaccia koridor koji povezuje čitavu istočnu Europu, proširenjem postojećih koridora. E, Europska unija stavlja te koridore između ostaloga što, se otvara i mogućnost za povlačenje europskih sredstava. To uključuje naravno povezivanje, intermodalno povezivanje koje u, svojoj konačnici opet utječe na smanjenu emisiju CO2 i koje naše gospodarstvo čini e, puno efikasnije i puno konkurentnije, ne samo u Europi nego i na, svjetskom tržištu. Prije svega, to su ulaganja u luke, teretne luke, to su ulaganja u željeznicu koja povezuje to luke, to su ulaganja u nove e, razvoje unutarnjih plovnih puteva i mi ćemo svakako i dalje nastojati dati svoj doprinos jer i kao zemlja članica imamo određeno iskustvo kao nova članica, ali evo tu ću se nadovezati i na pitanje gospodina Flege, on je isto bio župan u županiji Istarskoj koja ima u prosjeku isti razvoj e, u prometnom smislu i CO2, emisija CO2 kao i svaka druga županija u Republici Hrvatskoj i drago mi je da je on sada zainteresiran za to i dat ću vam samo jedan primjer. Hrvatska je kao nova članica u ovom trenutku ima ili u pripremi ili ugovoreno preko milijardu eura ulaganja upravo u željezničku infrastrukturu. Za sljedeće proračunsko razdoblje imamo spremnih projekata i spremnu dokumentaciju za još dodatnih e, milijardu eura i svakako nismo sretni sa trenutnom pozicijom odnosno sa trenutnom razinom e, e, emisije CO2, ali kao što vidite i mi ulažemo mnogo u taj vid razvoja prometa, ali želimo dati svoj doprinos razvoju na europskoj razini jer s obzirom da smo članica koja je relativno nedavno postala punopravna članica i dobila pristup europskim fondovima onda znamo s kojim se poteškoćama susreću i neke druge zemlje. Također bilo je pitanje vezano za otoke, bolju povezanost otocima, održivost. Svakako e, tu je odgovor i u deklaraciji koju pripremamo. Opet ponavljam ulaganje u inovacije, ulaganje u automatizaciju procesa, dekarbonizaciju, e, ulaganje u zaštitu e, pomorskog okoliša posebice e, od onečišćenja sa brodova i u toj deklaraciji planiramo pokrenuti ono što je i u Valeti potpisano 2017. godine te dati dodatan doprinos razvoju, a kažem sa e, nestrpljenjem očekujemo i konačan prijedlog Green Deala jer vjerujemo da će on ići u tom smjeru. Što se tiče novih ulaganja, bilo je jedno pitanje što se tiče novih ulaganja u infrastrukturu kako povezati izgradnju novih prometnica, novih željeznica sa ciljevima koji se očekuju u e, Green Dealu. Pa vrlo, mislim nije jednostavno, to nije jednostavno, ali morate biti svjesni da svaka nova investicija koja se financira iz europskih sredstava prolazi rigorozne kontrole od strane Europske komisije. Vi danas ne možete dobiti e, financiranje projekata, dozvolu za financiranje tih projekata ukoliko oni u bitnom utječu na okoliš u kojem se nalaze, stoga se rade i zaista jedne detaljne studije utjecaja na okoliš i evo mogu s obzirom da i u Hrvatskoj vodim upravu za, koja se bavi ulaganjima iz EU fondova mogu reći da stvarno s naše strane iako je to težak proces dajemo punu potporu takvom načinu djelovanja. Što se tiče prava putnika u željezničkom prometu, to je isto bilo pitanje, ponavljam još jednom, usvojen je opći pristup u prosincu, mi vrlo brzo započinjemo sa, sa razgovorima i e, očekujemo da ćemo usvojiti zajednički kompromis i da ćemo, da ćemo ovoga vrlo brzo završiti taj dio. Što se tiče djelovanja rada vijeća, Evo još samo kratko oko toga. Svi mi ovdje zapravo i rada vijeća i odgovornosti zemalja članica. Mislim da tu odgovornost, ta odgovornost nije samo na predsjedateljici, zemlji predsjedateljici nego na svim zemljama članicama. To je ta zadaća i odgovornosti na komisiji, ali ta zadaća i odgovornost je i na vama izabranim zastupnicama u Europskom parlamentu koji znam da djelujete ovdje, ali treba djelovati i u zemljama članicama iz kojih dolaze. Samo zajedničkim djelovanjem možemo doprinijeti i transparentnijem poslovanju, odnosno djelovanju i vijeća i parlamenta i približiti naše djelovanje građanima članica iz kojih mi svi skupa dolazimo. Vjerujem da ćemo i evo mi od početka pokazujemo, hrvatsko predsjedanje od početka pokazuje otvorenost prema, prema javnosti putem medija. Mi smo u Republici Hrvatskoj proveli eh, i nekoliko konferencija gdje smo predstavili naše prioritete i svakako ćemo izvještavati o svim naprecima i o svemu onom o čemu se ovdje raspravlja jer zbog, jer zbog toga jesmo tu, zbog naših građana. Evo svima vam se zahvaljujem. Bilo je jako puno pitanja, nadam se da sam pokušao u ovom drugom dijelu odgovoriti konkretno i jasno da da sam odgovorio na sva ta pitanja. Ukoliko još netko želi, evo slobodno možemo i poslije nastaviti naš razgovor. Zahvaljujem. Thank you, Mr. Bilaver. Mr. Matušić for the tourism part. Hvala vam lijepa, gospodine Matušića. ću od kolege Bilavera, ali isto ću Pokušat ću grupirat pitanja jer su se neka pitanja, neke teme su se ponavljale pa odmah još jedanput želim reći vezano za inicijativu koju je ovaj odbor imao prema uspostavi financijske linije od 300 milijuna eura u novom višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, trenutno ne postoji raspoloženje u vijeću za ovaj prijedlog što ne znači da su svi mehanizmi iscrpljeni i u tom smislu e, doista vaša potpora nedvosmislena turizmu u smislu njegove vidljivosti, bolje pozicioniranosti je nama izuzetno dobro došla jer e, ono što želimo napraviti je stvarno da nakon našeg predsjedanja doista ostanu tragovi koji su, idu u tom smjeru da turizam doista dobije bolju poziciju. E, gospodin e, Deli je govorio, još samo ću nešto reći oko, kratko oko oko proširenja, oko samita koji će se dogoditi u, Zagrebu u petom mjesecu nama je izuzetno bitno da ostane otvorena perspektiva za sve zemlje koje nisu sad članice jer jednostavno smatramo da nije dobro da imamo jednu, crnu rupu unutar granica Europske unije. Dakle, to su zemlje jugoistočne Europe, kolokvijalno nazvanog Zapadnog Balkana, koje pretendiraju postati e, sve one pretendiraju biti članice i ja se nadam da će se otvoriti i pregovori sa Albanijom i sa Makedonijom, Sjevernom Makedonijom uskoro i u tom smislu vjerujem da će summit koji će biti u petom mjesecu i dalje podržavati tu perspektivu za zemlje koje nisu sada članice i samim tim će se ova brojna pitanja o kojima smo govorili vezano za transport i za sve ono što je vezano na to, a naravno da će se rješavati u hodu kroz pregovore i naravno kroz eventualno buduće članstvo naravno koje moraju zaslužiti svojim postignućima. E, već sam rekao za odluku vijeća o tome da se mali i srednji poduzetnici prije svega trebaju financirati i podupirati kroz program Single market, to je trenutačni stav vijeća, ali kažem još nisu iscrpljeni svi mehanizmi i u tom smislu evo očekujem i dalje vašu potporu koja je izuzetno značajna i izuzetno bitna. Gospodin Flego je spominjao i gospodin Ištvan, moj prijatelj iz Mađarske, s kojim ćemo, evo sutra ćemo imati još jedan sastanak sličan ovom u, Madridu sa ministrima turizma o kojoj ćemo izvijestiti upravo u ovoj raspravi koja je bila izuzetno konstruktivna i koja ide upravo u ovom smjeru u kojem smo mi to postavili u našem programu. Zahvaljujem se Ištvanu što je prepoznao da je Hrvatska kroz svoje predsjedanje konačno stavila temu turizma na vidljivo mjesto i nadam se da će i rezultati u konačnici biti vrlo pozitivni za sve one koji se bave turizmom. E, što se tiče zajedničkih e, ruta o kojima je govorio gospodin Flego i gospodin Ištvan vezano za zajedničke nastupe na dalekim tržištima već postoje određena iskustva gdje zemlje članice imaju zajedničke nastupe i znamo da konkretno ako govorimo o kineskom tržištu ili korejskom e, da možemo govoriti o tome da oni grupiraju svoja putovanja na način da obuhvaćaju nekoliko zemalja članica već sada postoje ta iskustva, ali ono što želimo je da još, snažnije djelujemo na njih kako bismo Europu kao takvu doista mogli prezentirati na najbolji mogući način na dalekim tržištima jer vidimo veliki potencijal. Netko je spomenuo da će turizam e, e, rasti, mislim da je to gospođa Montero de Guar spomenuli da će turizam rasti u sljedećem razdoblju i sasvim sigurno da će on rasti. Prema predviđanjima Svjetske turističke organizacije on će značajno rasti do 2030. i u tom smislu Europa cijela mora biti pripremljena na taj rast. I naravno sad tu dolazi ovo pitanje turizma o kojem govore brojne zemlje, u kojem govore brojne destinacije. Rješenje za to je diversifikacija turističke ponude. Dakle, to je ključ rješenja. Ključ je da se iz tih destinacija E, promet, turistički promet usmjeri prema manje razvijenim u smislu turističkom, manje razvijenim dijelovima, prije svega na ruralnim dijelovima gdje možemo naravno samim tim osigurati i nova radna mjesta u tim dijelovima, ali i rasteretiti ove destinacije koje su pod velikim pritiskom. Dakle, diversifikacija, jača promidžba, digitalizacija koja će u svakom trenutku moći svima onima koji dolaze u neku destinaciju reći na kojim mjestima je trenutno možda velika gužva, a na kojim mjestima nije pa ćete izabrati one koji dolaze, turisti će izabrati ta mjesta kako bi naravno svoje vrijeme iskoristili još kvalitetnije i upoznali se sa drugim stvarima. E, što se tiče e, gospodina Newton Dana, on je pitanje transparentnosti odluka vijeća. Mislim da je to doista jedno pitanje koje vijeće treba čuti i vjerujem da će ga čuti oko, oko, oko vaše inicijative da transparentnost donošenja odluka na vijeću bude veća, slično kao ovdje u parlamentu gdje je naravno sve transparentno i javno, gdje su rasprave javne i, glasovanje, zna se tko zastupa kakve stavove. E, I nama je izuzetno bitno da, se, da se naravno transparentnost e, na neki način e, bude prisutnija i u radu vijeća jer samim time bismo znali zapravo gdje postoje dvojbe ili neka nerazumijevanja po pitanju inicijativa u kojim zemljama članicama i eventualno gdje se onda možemo konkretnije pozabaviti i razgovorom sa parlamentom i sa nacionalnim parlamentom, a naravno i sa članovima Europskog parlamenta koji dolaze iz tih zemalja članica. Tako da i nama, i nama je to izuzetno bitno i vjerujem da će vijeće čuti ovu vašu inicijativu. Što se tiče što se tiče recimo željeznica koje su izuzetno bitno i ovdje danas je bilo puno govora o kvaliteti e, željezničkog prometa, e, meni se čini da nije toliko bitno stvaranje novih prometnih pravaca koliko je bitno da se postojeća infrastruktura unaprijedi da se kvalitetno podigne na veću razinu kako bismo imali doista jednake uvjete. Gospodin Flego je vrlo lijepo to spomenuo kad je rekao kad za 200 ili 350 km trebate nekoliko sati ili desetak sati čak za ovu dionicu od 200 km da biste s jedne destinacije došli u drugu. Naravno već u zapadnom dijelu Europske unije naravno da je to nezamislivo više jer se postižu brzine i preko 300 km na sat i u tom smislu treba unaprijediti željezničku infrastrukturu, a kad ona bude unaprijeđena kroz preko biciklističkih staza ćete moći doći do najatraktivnijih dijelova i razvoj biciklističkih staza je nešto što razvija ruralne dijelove što je izuzetno bitno. Eurovelo je izuzetno bitan za sve zemlje članice. Znamo da je to ogroman potencijal i u spoju sa željezničkim prometom naravno da će on dati itekako kvalitetne rezultate, ali prije svega potrebno je podići kvalitetu željezničkog prometa koji je izuzetno bitan za turizam, izuzetno. I u tom smislu e, uloga ovog odbora je od nemjerljive važnosti. Što se tiče prirodnih bogatstava, naravno, to, to nam je temelj za razvoj. To je nešto na čemu temeljimo razvoj turizma i zato nam je bitno zaštititi sve, sva prirodna bogatstva, sve prirodne atrakcije. Sve prirodne i kulturne atrakcije su nam temelj za razvoj turizma i u tom smislu nam je izuzetno bitno održivost, dakle da se na održiv način pristupa pa i svakom projektu. Pa ako je i riječ o novim projektima onda treba naći najbolje rješenje koje će zaštititi prirodne atrakcije, koje će zaštititi prirodna bogatstva i u tom smislu vjerujemo da upravo ovaj smjer razvoja turizma koji mora biti održiv i na duge staze i koji će dati prije svega dobrobit e, stanovništvu koje će koji će pronaći nova radna mjesta, ali i onima koji nemaju svoja radna mjesta u turizmu, koji, će sa zadovoljstvom mm, živjeti u tim destinacijama, dakle da im se ne poremeti svakodnevni ritam u smislu da oni ne budu u mogućnosti da do nekih destinacija dođu na jedan e, normalan civilizacijski način koji je, prisutan u svim dijelovima Europske unije. U tom smislu evo, e, vjerujem da će ova konstruktivna rasprava značajno doprinijeti i u konačnici našim e, zaključcima koji će biti u petom mjesecu e, bilo je govora o regijama i o djelovanju unutar regija. E, ja ću samo obavijestiti vas da u mjesecu u mjesecu ožujku, dakle u trećem mjesecu ćemo imati jedan, jedan skup koji će se upravo baviti održivošću turizma gdje će biti prisutni i regionalni predstavnici koji će naravno moći raspraviti i o Dunavskoj regiji koja će nam biti tada tema, ali i ostalim makroregijama i naravno u tom smislu razvoju turizma u, tim dijelovima. Evo ja se još jedanput zahvaljujem doista na konstruktivnim prijedlozima, konstruktivnim pitanjima. Podrška ovog odbora je izuzetno bitna nama za, turizam, za, za daljnje aktivnosti i kažem već, već sutra u Madridu ćemo prenijeti i vaše raspoloženje i vašu želju da turizam doista bude snažnije prisutan i u višegodišnjem financijskom okviru, ali i generalno jer on jest doista horizontalan, povezuje se sa svim i, i ima utjecaja na sve. I u tom smislu evo ja vam se još jedanput od srca zahvaljujem i hvala što nas podupirete, podupirete hrvatsko predsjedništvo u ostvarivanju ovih programskih ciljeva. Hvala lijepa. Uh, Hvala lijepo gospodine Matušić i gospodine Bilaver. Kao što vidite, ovaj odbor je nada sve voljan i raspoložen pomoći i pridonijeti uspjehu hrvatskog predsjedanja. I ja mislim da je to jako dobro, jer na kraju kad se objedine sva naša iskustva, sigurno imamo više šanse. Hvala vam lijepo na ovoj vrlo da kažemo konstruktivnoj i sveobuhvatnoj raspravi. Dragi kolege, mi ćemo nastaviti u 14 sati e, i 30 minuta i e, govorit ćemo dakle o transeuropskim koridorima i e, opet će predstaviti gospođa Deli.